Dobar dan, poštovani kolege i kolegice. Dobrodošli na popodnevni dio našeg sastanka. Prva točka na dnevnom redu je glasovanje o TTIP-u. Jutros smo imali dugu raspravu. Znam da su kolege radili eh, marljivo kako bi došli do eh, kompromisa. Odmah prelazimo na glasovanje. Za one koji nisu bili ovdje jučer na početku sastanka, E, glasovanje o konfliktnim mineralima odgođeno je za Strasbur kad ćemo glasovati a do 9.3. E, sada glasujemo o mišljenju o TTIP-u. Ovdje imamo listu glasovanja. Možemo sada e, napraviti jednu provjeru. Otvaram glasovanje. Tko želi čaj? Odgovorite se da ili ne. Socijalisti žele? Ne. Aha, imate e, pozivanje na poslovnik. E, nemam svoju glasačku karticu, pa ću onda dignuti ruku. Dobro. Mislim da onda Imaju li svi ostali glasačke kartice dobro, osim Enrikea? Mm, dobro, izgleda da je stvar komplicirana. Ljudi e, još uvijek ulaze, zastupnici još uvijek nam se pridružuju. Zatvaram glasovanje. Većina želi šalicu čaja. A sada možemo krenuti na pravo glasovanje. Amandman broj 5, ko je za? Protiv? suzdržani, ne razmatra se, odnosno odbija se. Amandman 1, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 1, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 3, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 2. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 19 kao dodatak. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 22. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Prelazimo na kompromis broj 3 na stranici broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. A sada ćemo preskočiti nekoliko točaka i prelazimo na amandman broj 28. To je dodatak. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 30. Ne. Dakle, otpada. Amandman 41. To je dodatak. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 34. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 4. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 35 kao dodatak. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada imamo glasovanje po dijelovima. Amandman 37. 37. A onda prelazimo na amandman 43 na stranici broj 7. Tko je za amandman 43? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 45. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 51. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 52, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman kompromis broj 6, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 11 kao dodatak na stranici broj 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 54 kao dodatak. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 56. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. A sada ćemo preskočiti nekoliko točaka. Idemo na stranicu broj 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 64. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 66. Tko je za? Protiv? Suzdržani Odbija se. Amandman 68 i 69 su identični. Glasujemo zajedno o njima. za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 7 na stranici broj 10 na vrhu. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman broj 10 kao dodatak. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. broj 23 na stranici 11. Amandman broj 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 76. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 78. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 79, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 80 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada idemo na amandman 82 81. Glasujemo o tekstu sa amandmanom. Sa usmenim amandmanom. Tu su dodane riječi vijeće i država članice. Trebam reći da je to tekst sa usmenim amandmanom 81 to je već uključeno u tekst. Osamdeset dva. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Imamo e, tehničko pitanje za riješiti prije konačnog glasovanja. E, poštovani kolege, morat ćemo ponovno glasovati. E, izgleda da je došlo do pogreške. Amandman 75 na stranici broj 10. Jeste li ga pronašli? I mislim da možemo glasovati tko je za, protiv, suzdržani. E, oprostite što smo se vratili na taj amandman jer smo ga preskočili greškom. 75. Jeste li pronašli amandman broj 75? Na stranici broj 10. E, nekome je taj amandman na devetoj stranici. Jeste li ga pronašli? Dakle, tko je za 75? Protiv? suzdržani, odbija se. A sada idemo na konačno glasovanje koje će biti elektroničko. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. 16 glasova je za, jer dodajemo glas gospodina Gerera Saloma, 7 protiv, 1 suzdržan. Zahvaljujem izvjestiteljici, zahvaljujem svim kolegama koji su marljivo radili kako bismo došli do kompromisa i do e, kvalitetnog e, i glatkog glasovanja. Hvala. Poštovani kolege, prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda jer ne želimo da se saslušanje oduži prekomjerno. Molim kolege i kolegice da zauzmu svoja mjesta. svi oni koji imaju neki drugi sastanak ili koji se žele, e, koji žele razgovarati s ostalima, neka napuste salu, a sada ćemo govoriti o konfliktnim mineralima. Kao što sam već objasnila, odgodili smo glasovanje o tom pitanju kako bismo imali više vremena za raspravu kako bi različite političke e, skupine, klubovi mogli međusobno razgovarali. E, glasovanje će se održati 9 ožujka i imat ćemo i odluku odbora INTA. Imamo mnogo amandmana, zaboravila sam koliko ih je. 200 amandmana, rekli su mi. Tako da je i to jako važan dokument od javnog interesa, kao što znam. Gospodin Venta to također zna i pokazuje se jako puno interesa za njegov dosje. Molim kolege i kolegice da budu tiši. Ako trebaju razgovarati, neka napuste salu. I dajem riječ gospodinu Venti. On je izvjestitelj za mišljenje. Izvolite. Zahvaljujem predsjedateljice. Ja ću pokušati biti kratak. Pokušat ću na taj način omogućiti svim kolegama da uzmu riječ jer danas imamo jako malo vremena na raspolaganju. Tijekom posljednjeg sastanka u Strasburu održali smo još jedan sastanak sa izvjestiteljima u Sijeni u vezi sa ovim mišljenjem. Kao što znate, e, odgodili smo glasovanje na 9. ožujka. Glasovanje će se održati vjerojatno na večer. I tada ćemo imati posebni sastanak. E, 200 je amandmana, kao što je rekla predsjedateljica. Imamo već prijevod na engleski i na druge jezike, tako da ja sa svojim osobljem pokušavam sada prezentirati e, sve prijedloge za kompromisom. E, za vrijeme Tirkiznog tjedna radio sam na tom pitanju i došli smo do e, dobrog rezultata. Temelj kompromisa predstavljaju amandmani koji su do sada predloženi. Posebice se tu radi o amandmanima kluba ALDE koji žele kompromis. A isto to i ja želim, zato što pokušavam spojiti sugestije raznih političkih klubova Naime, postoji zajednička osnova. Tu mislim na kampanje financiranja, mislim na definiciju konfliktnih regija. Kao što znate, odlučio sam primijeniti ne fakultativni pristup, nego obavezni pristup. Očekujem od vas da ćete mi reći što o tome mislite, ali mislim da moramo poslati jasnu poruku E, kao odbor u vezi s ovim pitanjem. To je jako važno. Htio bih doći do kompromisa, do dogovora koji će obuhvaćati sve klubove. Nadam se da ćemo tako postići većinu kod glasovanja i da ćemo na taj način progurati ovaj prijedlog. Zahvaljujem na pažnji. Nadam se da ću imati još više mogućnosti da razgovaram sa izvjestiteljima u sjeni jer danas nemam tu mogućnost. Zahvaljujem. Zahvaljujem u ime kluba socijalista demokrata Norbert Neuser. Izvolite. Hvala. Govorim u ime Sebastiana Densa. On e, danas ima jako važno glasovanje u odboru za okoliš, pa ne može biti prisutan. Mnogi od vas su već e, proanalizirali amandmane koji su ovdje predloženi i koje su potpisali mnogi zastupnici. Amadmani se rezultat pregovora gdje je vrlo jasno kako želimo djelovati. Mnogi klubovi se slažu, imaju istu liniju razmišljanja. Ovdje se ne radi o ekskluzivnoj koaliciji. Kod pisanja ovih amandmana surađivao sam sa zastupnicima iz svih klubova kako bi se uspjelo u formulaciju unijeti e, svaču perspektiva. Uvijek e, smo pokušali učeti od drugih sustava i uspjeli smo stvoriti e, zakonodavni tekst koji je dobro sročen i pokušali smo uzeti u obzir mehanizme potpore za sve uključene subjekte. Imamo mogućnost učiti od pogrešaka naših prijatelja SAD-a i Činjenica da su mala i srednja poduzeća isključena je dobar primjer. Naši amandmani pokazuju da vjerujemo da smo na taj način došli do najboljih rješenja. E, vezano uz konfliktne minerale koji i dalje ugrožavaju živote ljudi i daju potporu tvrtkama. Samo e, na taj način možemo stvoriti jednake uvjete za sve. Socijalisti ne mogu podržati ideju da se takvi fenomeni odvijaju na granicama Europe i ne možemo poduprijeti zakone koji bi ugrozili život ljude koji žive unutar njezinih granica. I zato pozivamo one koje misli da e, volontarni režim nije dobra šansa za rješavanje problema, da ponovno razmotre amandmane koje smo mi predložili. Posebice da shvatimo zašto može doći do kolateralnih učinaka u ovom pitanju. Molim vas da zajedno surađujemo sa drugim odborima kako bi došlo do velike stope razumijevanja. INTA je e, odbor s kojim surađujemo, a razvoj treba biti u središtu naše pažnje. Politike se mogu uskladiti u jednom jedinom zakonodavnom tekstu. To je napisao moj kolega. Pročitao sam njegov tekst. Hvala. Louis Michel. Oui, d'abord, je féliciter le rapporteur. Je pense... Pa, Eh, htio bih zahvaliti izvjestitelju, eh, mislim da je stavio dobar temelj, konceptualno, izuzetno hrabro, ali i promišljeno želimo spriječiti ono najgore, a to je nesuglasje u ovom pitanju koje je temeljno pitanje. Izuzetno je važno i za mene zaista od presudnog značenja da imamo obavezu, a ne dobrovoljnu osnovu kada riječ o ovoj uredbi ona bi trebala zapravo e, omogućiti e, Europskoj uniji da još jednom potvrdi i da se i ljudi i ljudska prava poštuju kako ovdje možemo agirati i za mir i slobodu ljudi ja bih se založio da se uredba još pojača i to bi moralo biti obvezujuće za sva poduzeća koja uvoze minerale i koje trguju mineralima. Mora se obuhvatiti čitav lanac i to iz razloga ekonomske realnosti. Ukoliko to ne učinimo, tada postoji opasnost da se stvari okrenu u suprotnom smjeru, a to sigurno nije naš cilj. Treba nam fleksibilan sustav na temelju sljedivosti i transparentnosti i odgovornosti. Kod obaveza moramo diferencirati i to prema značenju e, veličine poduzeća. Mala i srednja poduzeća moraju imati fleksibilnije uvjete. Izuzetno je važno da se primjenjuju smjernice OECD kroz e, koje se sigurno možemo prilagoditi aktivnostima poduzeća, odnosno pozicijama u e, opskrbnom lancu. Po mom mišljenju važno je da se predvide i e, ograničavajući faktori kako bi ovaj ukupan proces zaista bio i pravilno proveden. Treba nam mogućnost za provođenje reformi i isto tako i praćenje na lokalnoj, regionalnoj i na, nadregionalnoj razini. Moramo povući pouke e, dakle svega onog, e, recimo Frank e, zakon koji geografski ograničava područje eksploatacije. Evropska unija mora igrati značajnu ulogu u ovom sveobuhvatnom pristupu i sa dakle učinkovitim mjerama koje ograničavaju kritične točke. Jedna točka koja mi se čini slabom u komisijskom prijedlogu sankcije još uvijek ostaju u nadležnosti država članica. Tu postoji opasnost. Sigurno da moramo ostati na razini sankcija u kojoj mora biti harmonizacija na europskoj razini jer ćemo dovesti do e, zapravo mm, razmimulažne u konkurentskim uvjetima e, koncept e, se, dakle, govori o tome da je u skladu sa međunarodnim pravom i sa smjernicama oecd komisija i e, služba za vanjsko djelovanje moraju se pridržavati pravila, a isto tako i prikupiti dovoljno informacija kako bi e, zapravo vidjeli da li je koncept formaktičan i da li ga je moći realizirati. Za to se zalažem za prilazno razdoblje od dvije godine kako bi u dionici mogli realizirati svoje obaveze. Uredba bi trebala omogućiti da se trajno prilagođavamo situaciji na licu mjesta i kako bi se obuhvatili svi prirodni resursi. Sa jasnim mehanizmom primjene ova uredba će doista biti kamen temeljac kako bi se omogućilo zaštita stanovništva, ali isto tako i kontinuitet investicija u području minerala. Trebalo bi zaista uspjeti postići konsens i većinu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 to nije nešto što treba dodatno na čemu treba dalje raditi, to je nešto što treba dalje e, poboljšavati i u tom smislu to ne smijemo izgubiti s uma. E, kada se, govore, kada se govori o obveznim ili o dobrovoljnim šemama. Ja e, govorim o obaveznome, ali radi se o dakle obavezi, ali koja bi bila zasnovana na toj obaveznoj provjeri. Izvjestitelj je rekao u prijevodu da on nije toliko sklon e, tom nametanju obavezu, obaveza, a to me malo začudilo jer ja sam e, mislila da ćete vi pokušati naći načina da razmotrite prijedloge koji bi to učinili e, obaveznim. Hvala. Nitko drugi se ne javlja za riječ koliko mi se čini. Ima li ovdje predstavnika komisije? Da. E, nažalost nemam vaša imena. Vi ste iz glavne uprave E, za trgovinu. ću vam riječ, ali e, pozdravljam ovo što je rekao Louis Michel vezano za ovaj prijedlog e, o tome kako krenuti dalje. Jer neki ljudi kažu da mi ne trebamo tu uključiti cijeli ovaj lanac ponude, odnosno snabdjevanja, nego samo ove e, koji tale te metale, ali ne znam kako bismo to mogli učiniti. Jer zapravo e, tvrtkama nije niti problem e, zapravo provesti taj due diligence, tu provjeru, jer oni to rade na različitim mjestima, u različitim, fokusirajući se na različite stvari. Pa pitam se bili komisija možda htjela nešto reći o tom postupku due diligence od OECD-a, jer na prethodnim sastancima kad smo prvi put o tome razgovarali, te smjernice OECD-a od 2007. se primjenjuju na dobrovoljnoj bazi i pitao sam e, koliko se e, poduzeća e, obavezalo da će provesti taj, postupak due diligence i odgovor je bio oko 40%, znači vrlo malo. Radi se o dobrovoljnom procesu i mislim da zato sada svi želimo da prijeđemo na obvezni proces. Ali i dobrovoljni proces se primjenjivao na cijeli proces opskrbe, cijeli lanac, a ne samo na neke dijelove. Možda bi nam komisija mogla reći nešto o tome, a onda ću E, zamoliti gospodinu Ventu da odgovori na pitanje gospođe Sargentini. Evo možda bismo onda mogli odmah dati riječi komisiji. Zamolit ću vas e, da ne duljite zato što vaš povjerenik e, je vani. Da, evo samo da odgovorim na ovo pitanje. Nemam baš mnogo toga dodati što se tiče ovih komentara koje su rekli klubovi zastupnika, samo da kažem nešto o ovim smjernicama OECD-a, zašto me mislimo da je to jedno poboljšanje koje u ovoj uredbi donosi dodanu vrijednost. Kao prvo, mi imamo sustav provedbe kroz nadležna tijela zemalja članica. Ako se držite ovog sustava OECD-a, onda će vas kontrolirati e, obvezne, imat ćete obvezne kontrole, odnosno revizije i to od strane tijela zemalja članica. Dakle, ne možete samo to reći i onda ništa više ne raditi. Također imamo i taj popis e, talionica, taj, to nije nešto što imamo u smjernicama OECD-a, to je ključni element e, ove, ovog našeg sustava. Znači imamo reviziju, odnosno kontrolu ne samo u tako talionica, nego i kod uvoza u Europsku uniju. Zapravo što? Uz ove mjere koje idu uz to, koje su ključna stvar u ovom sveobuhvatnom pristupu komisije koju imamo u zajedničkom prijedlogu. Znači to su ti elementi e, dodane vrijednosti koji će biti dovoljni da tržište funkcionira, da je sve transparentno i da se vidi da su kompanije odgovorni uvoznici i onda će na osnovu toga se moći postići da dovoljno kompanije o tome sudjeluje. Ako toga ne bude bilo, onda će ta ravnoteža između koristi i troškova biti zaista ključna. Dakle, imamo taj negativni učinak ne samo na regije nego na Europsku uniju i to će također utjecati na naš lanac opskrbe i na to odakle dobivamo sirovine. E, hvala gospodine Venta, imate li neke konačne e, komentare? Pa prvo ću odgovoriti na pitanje gospođe Sargentini. Više puta ste mogli čuti moj stav o ovom pitanju. Citirat ću samo mišljenje. Europska unija mora imati vodeću ulogu i razviti mehanizam, obavezni mehanizam certifikacije. Dakle, to je odgovor na pitanje i također zahvaljujem e, gospodinu Mišelu. Transparentnost je važna i mogućnost e, provedbe je važna. Ne isključujem ovdje ovaj e, element nakon proizvodnje, što se događa nakon vađenja minerala i do kraja tjedna ćete imati taj nacrt pa ćemo imati dovoljno vremena da o svemu tome raspravimo. Možda ćete tamo naći rješenja. Obvezni sistem je uvijek e, bio moj prijedlog. Da, e, odgovor je dakle posve jasan. E, hvala vam. Rado ćemo vidjeti taj kompromisni prijedlog do kraja tjedna i zahvaljujemo vam na uloženim naporima. A sada ćemo zatvoriti ovaj dio sastanka. Naš sljedeći sastanak će biti 9. ožujka u Strasburu. Nemamo točno vrijeme. Vjerojatno će biti 9. ožujka, negdje oko 7 ili 7.30, u 9.30 na večer. U ponedjeljak u 9.30, dakle ja sam mislila da je 19, ali ne, 9, znači 21.30 u ponedjeljak 9.3. u Strasburu što znači da morate večerati prije jer onda ćemo glasovati o ovoj e, temi minerala s područja sukoba. To je za mene isto novost. Molim vas da upišete u svoje dnevnike jer e, to je važan, važno glasovanje, trebamo imati zastupnike. Nakon toga imamo sastanak 31.3. E, u 13. u 9. ujutro i sada prelazimo na saslušanje te ću sada pozvati gospodina Silvu Pereiru da dođe na, za naš stol. Okay, colleagues, everybody could take Zamolit ću sve da e, zauzmete sva mjesta, pa ćemo početi naše saslušanje o financiranju razvoja. Drago mi je da je ovdje da ćemo uopće održati to saslušanje i imamo e, uvažene govornike. Kao što znate, to će biti ključna stvar u razvoju naše e, politike razvoja u sljedećem razdoblju sa našim izvjestiteljem smo danas već e, razmotrili tu temu, temu financiranja razvoja i sada ćemo imati ovu panel diskusiju. Znamo da je to ključno e, za definiranje naših stavova za Addis Abebu i moramo provesti raspravu unutar Europske unije o toj temi. I tijekom nekoliko sljedećih tjedana ćemo raditi na tom izvješću, izvjestitelj je gospodin Silva Pereira, ali hoćemo čuti od vas. Što nam vi možete reći o tome, kako vi vidite taj proces, gdje vidite mogućnost za uspjeh i naravno e, ključno je da se u Njurku postigne dogovor oko održivih e, razvojnih ciljeva i sada dajem riječ našem izvjestitelju gospodinu Silvi Pereiru. Hvala, e, pozdravljam e, sve koji su došli na ovo javno saslušanje, javnu raspravu o ovoj veoma važnoj temi, a to je financiranje razvoja. Mi smo naravno ovdje da raspravimo e, to pitanje kako da podržimo provođenje održivih razvojnih ciljeva i Imamo um, uvažene goste, imamo dvije panel diskusije. Prva će Prvo će uvesti povjerenik Mimica. Pozdravljam vas. Hvala što ste došli. Drago mi je da se ponovno vidimo. Znamo da je povjerenik iznio nekoliko prijedloga vezano za ovu najnoviju komunikaciju, odnosno priopćenje, tako da ćemo e, rado saslušati vaše komentare. Tu je s nama i Jess Griffiths, e, direktor Europske mreže za dug i razvoj, e, koji ima vodeću ulogu financiranja razvoja pa Siguran sam da ćemo čuti prijedloge koji će biti važni za nas e, i za definiranje naših tema i tema je e, popis stvari koje treba učiniti Europska unija. Tu je također i Chris West koji je direktor e, zaklade Shell i koji je također član e, od upravnog odbora e, za instituta za prekomorski razvoj ima veoma veliko iskustvo e, u, ovom, u ovoj temi razvoja i rado ćemo čuti tu perspektivu iz poslovnog sektora. Onda ćemo imati drugu raspravu koja neće biti kompletna zato što je ministar financija Etiopije nam je jučer rekao da neće moći sudjelovati u toj panel diskusiji, ali ćemo čuti e, nešto o Gail, od Gail Hurley koja je stručnjakinja u, u timu UNDP-a i Drago nam je da je tu i e, voditelja UNCTAD-ovog akcijskog plana za e, SDG, e, odnosno održive razvojne ciljeve, gospodin James Zan. Dakle, drago nam je što su oni svi ovdje i očekujemo korisnu raspravu. Dakle, samo nekoliko primjedbi mi svi znamo da je konferencija u Addis Abebi od ogromnog značenja, ali ta konferencija će e, također definirati kako će se provoditi daljnji sastanci na visokoj razini. Imamo sastanak u Kolozu, New Yorku, o održivim razvojnim ciljevima i također nakon toga u prosincu u Parizu. Naravno, mi svi podržavamo napore UN-a i glavnog tajnika UN-a u nastanju da se izgradi snažno globalno partnerstvo i novi plan rada za održivi razvoj i Znamo da to sve počiva na načelu podjele odgovornosti, globalno gospodarstvo se promijenilo tokom proteklih 15 godina, tako da ta ideja da e, se mora uzeti u obzir e, kapaciteti svih zemalja, svih pojedinih zemalja je to nešto što je novitet. Dakle, mi svi imamo svoje odgovornosti. Europska unija e, očekujemo da će ona odigrati glavnu ulogu tu i e, pozdravljamo tu komunikaciju komisije i dobru volju koju su pokazali vezano za tu temu razvoja i također koherentnost politike koja je veoma važna, koju treba postići. No, ipak e, imali smo i prvu raspravu danas ujutro na našem odboru za razvoj i možda bi komunikacije tu mogla ići malo i dalje. Dakle, što se tiče tih e, preuzetih obveza vezano za e, ODA, službeni, e, razvoj, službenu razvojnu pomoć. I mišljenje bi trebalo podržati i potvrditi e, onaj cilj od 0,7%, ali vremenski rokovi bi trebali biti dogovoreni i to bi trebalo ovisiti o dogovoru e, koji će biti pak vezan za Addis Abebu. Taj pristup je nešto o čemu još treba raspraviti i nadamo se da ćemo čuti od povjerenika njegove stavove vezano za to zato što vodeća uloga Europske unije bi možda zahtijevala drugačiji politički stav što znači da taj cilj od 0,7% to je već e, poznato, ako želimo da to bude vjerodostojno moramo dati neke dodatne informacije vezano za vremenske rokove i mehanizme ili način e, praćenja da pokažemo da ovog puta mislimo za ozbiljno. I možda bi bilo korisno da se na taj način e, potakne druge partnere. Naravno rasprava o sa Bebi Neće se voditi samo o službenom razvojnoj, razvojnoj pomoći, nego ćemo govoriti o domaćim resursima. E, govorit ćemo o sustavu oporezivanja, međunarodnoj siradnji na planu prikupljanja poreza i e, drugim aspektima kako se održiva ulaganja mogu uskladiti sa ciljevima održivog razvoja. Dakle, to su najvažnije stvari za našu raspravu. Neću sada vam e, oduzimati daljnje vrijeme. Sada ću dati riječ našem povjereniku Mimici. Još jednom ću se zahvaliti na e, tome što je došao ovdje i siguran sam da će nam on iznijeti prijedloge e, vezane za rad komisije također odgovoriti na reakcije koje ste već čuli. Hvala. Evo dajem vam riječ. Hvala. E, hvala. Gospodine izvjestitelju, dragi Pedro, uvaženi zastupnici, dame i gospode, ovo saslušanje dolazi u pravom momentu. Mi smo sada u ključnoj točki u ovom procesu u našem planu rada e, za razvoj nakon 2015. pregovori u Njurku su u punom e, tijeku. Europska unija i e, UN su se uglavnom usredotočili na samu suštinu stvari. Već smo jako puno toga postigli, dakle imamo 17 ciljeva koje je ova otvorena radna skupina predložila i to uglavnom odražava prioritete Europske unije kako su izneseni u našoj komunikaciji iz e, prošlog lipnja i u nedavnim zaključcima vijeća iz prosinca. E, sada se fokus e, prebacuje na to kako to postići, dakle kako mi možemo organizirati svoje djelovanje kako bismo ove nove ambiciozne ciljeve postigli i kako možemo dobiti odgovarajuće odgovarajuća sredstva za provedbu uključujući odgovarajuća financijska sredstva kako bismo jednu tako e, dalekosežne ciljeve postići. Dakle, mi želimo održive razvojne ciljeve, da to ne postoji samo na papiru, nego da to zaista transformira živote ljudi i našu planetu, i to na bolje. Rezolucija ovog parlamenta prošlog studenog je pozvala Europsku uniju da odigra aktivnu ulogu u obličavanju novog globalnog partnerstva koje će biti potrebno da se taj naš plan za period nakon 2015. provede. I zaključci iz prosinca 2014. su pozvali komisiju da e, predloži konkretne mjere koje treba poduzeti. Mi smo na to odgovorili i to smo učinili toku prvih sto dana rada nove komisije što pokazuje kako veliku važnost pridajemo tom procesu. Naša komunikacija od 5. veljače, dakle prije nekoliko tjedana, iznosi e, našu viziju globalnog partnerstva i e, tih e, načina kako bi se to moglo provesti. Dakle, tu su ovi glavna, načela, univerzalnost, podjela odgovornosti, ali tu se također naglašava i značenje ljudskih prava, nediskriminacije, ravnopravnosti spolova i e, tu i ljudskih prava i tu imamo dakle sve te reforme e, odnosno sve oblike na koji način bi mogla djelovati Europska unija. Tu imamo i e, konkretne prijedloge za e, praćenje e, cijelog tog procesa. Mi želimo da ova komunikacija postane osnova za snažne zaključke vijeća u proljeće koje će omogućiti Europskoj uniji da igra konstruktivnu ulogu izgrađivača mostova između Addis Abebe i Njujorka. Samo da naglasim tri elementa koji su u samoj srži ove vizije koju e, mi iznosimo u ovoj komunikaciji koja e, može biti, to sve može biti korisna početna točka za našu raspravu danas. Prvi element komunikacije je sveobuhvatnost. Pitanje financiranja razvoja nije nešto što se može riješiti u izolaciju od svega ostaloga. Jasna, jasna politika e, koja je usredotočena na ciljeve je sine non e, bilo kakvog plana rada. Mi u komisiju prihvaćamo kako važnu ulogu, ulogu katalizatora ima e, službeni razvojni, službena razvojna pomoć, posebno tamo gdje je najpotrebnija. Ali to je nešto što se treba staviti u širi kontekst, tako da naša komunikacija također naglašava važnost e, politike i e, sredstava provedbe koji nisu dio službene razvojne pomoći. Ono što će biti najvažnije u razdoblju nakon 2015. su pitanja koja omogućuju politiku, razvoj politike, razvoj kapaciteta, mobilizaciju i učinkovito korištenje lokalnih resursa, uključujući i e, povećan prihod od poreza, smanjivanje porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza i e, izbjegavanje, izbjegavanja plaćanja e, različitih oblika poreza, inovacija, znanost, razvoj i tako dalje korištenje privatnog sektora i pozitivnih učinaka migracije, to je sve što je veoma važno, a tu su također i praćenje, revizija i odgovornost. Mi moramo imati koherentnost svega toga, komplementarnost između financiranja razvoja i svih pregovora za period nakon 2015. kako bismo imali jedinstvenu, konzistentnu, e, konzistentan okvir koji će zaista predstavljati jednu transformaciju koja će uključiti sve tri dimenzije održivog e, razvoja, to je socijalni, gospodarski i ekološki. Addis Abeba bi trebala e, riješiti cijeli niz e, tih pitanja koja su vezana za provedbu što se tiče tog našeg plana rada za period nakon 2015. Financijski, nefinancijski, privatni, javni, domaći i međunarodni. I to je jedan od stupova za provedbu ove, ovog njurškog plana za period nakon 2015. Drugi ključni element je univerzalnost. Doprinos tim e, ciljevima i konzistentnost vanjske i unutarnje politike za razvoj e, to zapravo je jedna promjena paradigme, jer je to nešto što će se primjenjivati u svim zemljama, ovaj naš plan rada za period nakon 2015. Tako daleko sežan plan rada, ne, može, ne možemo raditi ono što radimo inače, što smo radili do sada. Moramo imati nove alate, a stare alate koristiti na najučinkovitiji mogući način. Mislim da smo e, sada na Tamo gdje trebamo biti spremni smo e, učiniti sve što treba i možemo potaknuti i druge da oni e, svoj doprinos daju. Međunarodno javno financiranje će i dalje biti ključno, posebno u ovim najmanje razvijenim zemljama. Europska unija je učinila mnogo od, od one deklaracije, milenijske deklaracije iz 2000 mi smo povećali svoj doprinos pa smo sada na 0,43% eh, bruto nacionalnog dohotka 2013. To je skoro od 57 milijardi eura. Dakle, to je više od prosjeka eh, po OECD-u DAC i dakle došli smo od 0,32 e, 2000. na 0,43. Europska unija daje više od pola službene razvojne pomoći. To je nešto čime se trebamo ponositi, posebno u periodu veoma teških financijskih e, e, problema. I ta ograničenja znače da e, ne idemo baš brzo ka postizanju cilja, ali u komunikaciji se jasno naznačava da mi želimo i dalje ostati ambiciozni. Mi mislimo da je Europska unija i sve druge zemlje sa visokim dohodkom trebaju postići taj cilj od 0,7% i također mislimo da ove e, zemlje u razvoju trebaju dati svoj doprinos razvoju ovih najsiromašnijih zemalja, jer svijet se promijenio od 2000. i to treba biti odraženo u time da se e, na pošten način raspodijeli teret. Također trebamo e, staviti fokus na inovativne financijske instrumente kako bismo e, na bolji način iskoristili novac iz privatnog sektora. Znači imamo bespovratna sredstva, javno financiranje, e, privatno financiranje, sve to trebamo koristiti. Imamo 40 milijardi eura koje smo uspjeli mobilizirati u partnerskim zemljama i 20 puta više toga ćemo na kraju moći uložiti. Tu je ogroman potencijal i mi ne možemo dopustiti da taj potencijal ostane neiskorišten taj put ka univerzalnom e, okviru e, traži da svi partneri naprave ono što trebaju kako bismo postigli globalne ciljeve, a svako onoliko koliko može. I treća stvar koju želim naglasiti je potreba za stvarnim partnerstvom e, svih dionika uspjeh tog našeg okvira e, nakon 2015. neće ovisiti samo o vladama. Privatni sektor, civilno društvo će također igrati ključnu ulogu u provedbi ovog plana. Mi e, hoćemo da taj plan ima podršku snažnog okvira odgovornosti koji će omogućiti da se prate sve aktivnosti kako bi se osiguralo učinkovito korištenje resursa i fokus na ishode, učinke i transparentnost na svim razinama je od ključne važnosti. I uh, angažman ovog parlamenta i nacionalnih parlamenta u cijelom svijetu će biti od vitalne važnosti. I uh, sa velikim uh, iščekivanjem čekam baš vaše izvješće jer sada dolazimo do vrhunca procesa pregovora koji će početi sa prvom ovom razmjenom mišljenja danas. Hvala. Thank you very much. Uh, Zahvaljujem povjereniče ovo je bilo vrlo zanimljivo i sveobuhvatno izlaganje. Siguran sam da ste spremni odgovoriti na nekoliko pitanja. To će se dogoditi uskoro, ali najprije želimo čuti neke komentare naših gostiju, ostalih gostiju. Molim eh, gospodina Jamesa Griffitha iz Eurodaka da preuzme riječ. Izvolite. Zahvaljujem. Zahvaljujem što ste me pozvali na ovaj sastanak. Prvo što želim reći je da se slažem s onima što je rekao gospodin Pereira i gospodin Mimica. Ova konferencija je jako važna. Važna je ne samo zbog teme, nego i zbog trenutka kad će se održati prije konferencije 2015. godine i prije konferencije o klimatskim promjenama. Zato uspjeh ostalih dviju konferencija UN-a ovisit će o konferenciji o financiranju razvoja u Addis Abebi. Dakle, ako u Addis Abebi budemo imali dobar rezultat e, vezano uz klimatske promjene, onda će biti u redu. ako ne budemo imali uspjeha, onda će ostale dvije konferencije biti ugrožene. E, Summit FFT je također krucijalan zato što je on također povezan sa ostalim konferencijama. Zamolili ste me da dam nekoliko komentara na komunikaciju komisije o toj temi. Nažalost, moram reći da imam dva mišljenja o komunikacije. Jedno mišljenje E, će vas možda razočarati ili moram reći da to može biti opasna strategija. Razočarava me zato što sadržava jako malo mjera koje Europska unija može poduzeti kako bi ovaj program napokon krenuo. Ako je to početna točka komisije, onda je stvarno razočaravajuća. Ali možda je to taktika kod pregovora. Možda se želi sakrati koja je stvarna namjera u tom slučaju mislim da je to vrlo opasna strategija zato što nam je preostalo samo pola godine do konferencije u Addis Abebi pa tratimo dragocjeno vrijeme jer države koje će tamo sudjelovati na sastanku žele razgovarati već danas o nekim temama. Mislim da će četiri teme biti kritične i mislim da su one važne za vlade e, G77, za države u razvoje, ali i za 150 organizacija civilnog društva koji su krajem prošle godine napisali dokument e, sa ambicijama za Adisa Beba. To su tema poreza, privatnog financiranja, duga i pomoći. Ovo su kritični primjeri po mom sudu. Prvo što se tiče poreza, ono što mi moramo postići u Addis Abebi je međuvladina konferencija, odnosno e, odbor za porez. Provedeno istraživanje krajem prošle godine i u to istraživanje ušle su informacije svih država e, i doznake iz inozemstva i tako dalje. Ishvatili smo da svaki dolar koji dolazi u države u razvoju obuhvaća 97 centi koje dolaze iz ilegalnih e, protoka financiranja. Tako da postoji veliki problem e, izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje. Moramo riješiti ova dva problema prije Adisa, i Adisa Bebe, inače nećemo postići uspjeh. E, OECD je e, mjesto gdje smo odlučili raspravljati o tim temama. Mislim da je to pogrešno zato što isključuje većinu zemalja u razvoju. Jer kad govorimo o poreznoj utaji, izbjegavanju plaćana poreza i poreznim oazama, e, onda moramo uključiti e, zemlje u razvoju. Ako ih ne uključimo, onda će one shvatiti da su isključene iz ovih razgovora i mi ćemo na taj način njih obeshrabriti da sudjeluju u međunarodnim raspravama. Znamo da imamo mnoge porezne oaze u ECD-u, Luksemburg e, i drugi teritoriji. E, mislim da je OECD loše mjesto za vođenje pregovora oko poreza. Zato mislim da u sklopu UN-a moramo imati međunarodni porezni odbor. E, to je sadržano u dokumentu UN-a koji predstavlja preliminarni trenutak, a organizacije civilnog društva bi trebale sudjelovati u tome. Nadam se da će Europska unija i izvješće parlamenta dati podršku tom prijedlogu. To je bilo vezano uz porez. Kao drugo što se tiče privatnog financiranja, mi moramo stvarno promijeniti pretpostavke same rasprave jer e, tijek e, sredstava privatnog financiranja obuhvaća e, rizike, ali i potencijalne prednosti. Prečesto se zanemaruju rizici. G77 spomenuo je rizike i zabrinutosti oko upravljanja tim sredstvima. Evo nekoliko primjera. Od 2009 više je novca izašlo iz e, zemalja u e, razvoju nego što je e, vanjskih izravnih ulaganja ušlo u te države. Tako da pitamo se tko više profitira od ovih tijekova ta sredstva mogu biti volatilna i to je onda okidač za financijsku krizu. Ta vrsta rizika jako je važna, a države članice mora biti u stanju upravljati takvim rizicima. To bi trebalo biti u središtu naše rasprave. Nažalost, vidimo da kad razgovaramo o privatnom vanjskom financiranju u ovakvim forumima kao što je ovaj, e, najčešće se čuje da moramo dobiti više financiranja. I to je samo jedan dio rasprave, jer ako ne spomenete e, rizike, e, mislim da e, imate lošu strategiju. Zato je komisija predložila više sredstava u sklopu privatnog financiranja mm, Korištenje e, službene razvojne pomoći mora obuhvaćati transparentni protok novca i utjecaj razvoja treba se pomno pratiti. Ali ako razvojna pomoć se loše koristi, može doći do gubitaka imamo razne dokaze vezano s to što privlači vanjske investicije u države u razvoju. To je dobra radna snaga koja je kvalificirana, dobra infrastruktura, velika tržišta. Sve to ovisi o javnim uslugama e, koje se nude e, investitorima zato se moramo e, koncentrirati na to pitanje kod ovakvih rasprava. Što se tiče e, privatnog financiranja moramo stvarno promijeniti pretpostavke rasprave. E, mi imamo ove godine jedinstvenu priliku da napredujemo i to trajno u e, rješavanju e, dužničke krize. 2012. države u razvoju su postigle najveću razinu zaduženja od 4,8 bilijuna i države sa manjim prihodima su u najgoroj situaciji. To je stvarno kritična E, Kličan podatak, ali tom temom se već bavi UN i želi se stvoriti multilateralni okvir e, koji bi trebao biti finaliziran do rujna ove godine. Žalost, europske države su jako sporo reagirale na ovaj prijedlog i e, jednostavno stoje prekriženih ruku. UN zna da se dužnička križa može otegnuti i da može doći do teških posljedica. E, zato bismo trebali svi preuzeti pozitivnu ulogu u tom procesu. Kao četvrto, vezano uz pomoć, slažem se e, da je ona jako važna za države sa niskom razinom e, prihoda, to je 10% BDP-a to je razina financiranja koju oni trebaju. E, u Adisu će se ponovno razgovarati o postocima financiranja, ali sada je pitanje možemo li stvoriti bolje mehanizme kojima ćemo postići e, ove ciljeve. Recimo 2005. države E, obećale su 0,7%, sad smo 2015. godine, a povjerenik je rekao da smo na pola puta. Dakle, možemo li dobiti obvezujuće ciljeve? A i što se tiče kvalitete pomoći, možemo imati e, neki bolji cilj. Znam da e, Međunarodni monetarni fond je predložio također svoju, svoje rješenje kako bismo pomogli najsiromašnijim zemljama u svijetu, a to je to što sam ja imao za reći. Nadam se da će neke sugestije naići e, na vaše razumijevanje. Moramo stvarno povećati naš angažman, a to znači da idemo dalje konkretnim prijedlozima, to uključuje među E, vladini odbor o e, porezu. Moramo prepoznati koji su rizici, moramo dati podršku mehanizmu za e, rješavanje dužničke krize i moramo imati obvezujuće ciljeve vezane uz pomoć. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem na ovoj prezentaciji. Svakako ćemo uz ubrzo e, komentirati vaše prijedloge, a sada dajem riječ gospodinu Krisu Vestu. Izvolite. Zahvaljujem što ste me pozvali na ovaj sastanak. Dobar dan svima. Vi ste u samom uvadu rekli da sam ovdje kako bih vam predočio perspektivu e, privatnog kapitala. Pokušat ću se koncentrirati na rizike koje vidim u privatnom sektoru u kojem radim i govorit ću o financiranju i mogućnostima financiranja. E, ja ću predstaviti mogućnosti, neću kao što je Kris govorio o e, rizicima, govoriti o rizicima. Ja sam e, u zakladi Shell. Radi se o fondaciji koja upravlja privatnim kapitalom. Mi imamo različit model od tradicionalnih filantropskih organizacija. Mi tražimo rješenja za e, globalne izazove. E, u ovom slučaju bavimo se energetskim sustavom, e, stvaranjem radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima i održivim mobilnošću. Što znači pristup koji se temelji na tvrtkama. To znači da moramo stvariti novi model koji će biti inkluzivan, koji će uključivati partnere e, koji će onda dijeliti rizik, ali će imati i iste ciljeve, a taj cilj će biti održiva rješenja. Rješenja koja će biti i izvediva u praksi imamo integrirani pristup financiranju Eh, bez obzira jesu li to eh, krediti, grentovi ili druge vrste eh, financijskih sredstava i pružamo potporu. Partneri smo i u praćenju rezultata i mjerimo performansu. Također smo od pomoći partnerima kad e, pokušavaju pronaći kapital iz drugih izvora, a posebno mislim na vezanje privatnog i e, javnog kapitala. Naš pristup nas je doveo do toga da imamo mali e, broj organizacija koje imaju portfelj socijalnih subjekata. U ovom sektoru se pokušavamo baviti i socijalnim posljedicama našeg djelovanja. E, imamo i investicije u filantropskom području i e, to je takozvani takozvana rizična filantropija. Za nekoliko godina uspjeli smo uspostaviti dobro partnerstvo sa nekim e, organizacijama USAID, Međunarodna banka za razvoj i mnogi su nam se obratili kako bismo e, im pomogli doći do zajedničkih ciljeva. To možemo nazvati javno-privatnim partnerstvom. Jess je govorio o rizicima. Ono što smo mi shvatili da ako imate nove e, poslovna rješenja, e, ona se neće brzo e, primijeniti u praksi. Trebate mnogo podrške kako biste ih realizirali. Prvi korisnici ovih biznis modela su imaju takav pristup da očekuju rezultate, ali e, biznis model stvara i određeni povrat na investiciju, tako da e, treba i stvoriti privlačnost za tradicionalne investitore. Mm, kako Europska unija može više raditi s privatnim sektorom, to je svakako pitanje na koje možemo odgovoriti na temelju našeg iskustva. Trenutno imamo sve više filantropskog kapitala koji postaje dostupan e, u mnogim oblicima i od mnogih izvora. Mogu reći da Europska unija i drugi subjekti mogu imati važnu ulogu u zagovaranju tih kapitala koji bi mogli se E, koristiti zajedno sa takozvanim venture philanthropy e, modelima. Tradicionalni filantropski pristup e, može se primijeniti paralelno uz ovaj Europska udruga za filantropiju također ima ovakav pristup, ali OECD također promovira filantropiju kao model. Tako da postoji šansa za javni sektor Evropsku uniju da pokuša nagovoriti subjekte s filantropskim kapitalom da taj kapital e, primijeni e, u ovakvim modelima, a ne u tradicionalnim. Još nešto vezano uz filantropski kapital je da moramo biti svjesni toga da e, je danas postoji prijedlog e, održivih e, održive razvojne pomoći. O nekim ciljevima smo i danas ovdje razgovarali. Kao drugo, moram reći da tu postoji jedan rizik. Tijekom godina došlo je do pomaka u tome kako e, privatni sektor rješava probleme trebamo više korporativne socijalne odgovornosti kako bismo koncentrirali resurse na e, središnju e, ključnu strategiju. E, korporativna socijalna odgovornost mora se povezati sa korporativnom socijalnom mogućnošću kako bismo bili komplementarni u odnosu na ono što radi poslovni svijet ali postoji rizik a to je da izgubimo usredotočenost na, e, na e, održive razvojne ciljeve. Osim ako ne uspijemo povezati e, djelovanje poslovnog svijeta i održive razvojne ciljeve. Trenutno se pokušava shvatiti koja je veza između različitih sektorskih problema E, a ne između ciljeva. Na primjer, e, mnoge organizacije privatnog sektora pokušavaju shvatiti koji je veza između energije, vode i hrane. Dakle, tu nije direktna veza sa održivim razvojnim ciljevima, ali ako ne budemo postigli, E, to neće biti dobro. U privatnom sektoru imamo i preuzimanje rizika i e, ulaganje. E, Egon je sigurno čuo o mobilnom bankarstvu. Mobilni telefon nam pomaže u tome. Mi svi znamo da sve transformacije, svi događaji koji mijenjaju naš svijet dolaze iz privatnog sektora, a javni sektor može odigrati ključnu ulogu u pružanju potpore inovaciji, e, pružanju potpore poslovnom svijetu koji ima inovativno razmišljanje. U našem kontekstu mi imamo u mojoj zakladi Shell e, model za pomoć firmama koje pružaju e, usluge siromašnim dijelovima populacije u zemljama u razvoju. Radi se o širenju na druga tržišta. To je e, kvalitetan način smanjivanja rizika i povećanja uspješnosti poslovnih modela. Međutim, još nismo došli do financijske isplativosti, ali to je dobra šansa za javni sektor koji bi trebao smanjiti rizik e, u inovacijskim procesima i kako bi se omogućilo dobrim poslovnim rješenjima da se e, prošire svijetom. A što se tiče inkluzivnih e, biznis modela, vidimo da je došlo do poboljšanja u eh, socijalnim učincima. Mm, povrat na investiciju u ovakvim projektima nije toliko visok kao kod drugih projekata. Ali eh, želim staviti drugačiji naglasak od Jessija. Ja mislim da je potrebno imati kombinirane financijske modele kako bismo smanjili jaz između e, uspješnih inovacija koje ne mogu doći do komercijalnog kapitala zato što imaju pre nizak povrat investicije. Moramo riješiti taj jaz, a to ćemo uspjeti ako dobijemo pomoć privatnog e, sektora i trebamo filantropski kapital to ćemo dobiti u obliku um, grantova uh, koji su, se mogu vratiti. Um, drugim riječima, inovativno financijsko strukturiranje trebalo bi omogućiti ovim inovativnim modelima da uspiju i time bismo trebali uh, dobiti veću količinu kapitala mislimo da je takav pristup prilično koristan. Mi eh, smo eh, uspjeli strukturirati fond koji pomaže mm, stvaranju novih firmi u Africi i naš partner eh, to ne može učiniti na način da privuče komercijalni kapital, pa smo onda mi dobili pomoć njemačke vlade koja je stvorila e, određena sredstva. Sad imamo 100 milijuna dolara komercijalnog kapitala i kapitala iz institucija koje financiranju razvoj. E, sad, e, bez udruživanja finanskih sredstava ne bismo bili u stanju realizirati ovaj projekt. Vidimo zašto je potrebno kreativno razmišljanje. Na samom kraju želio bih govoriti o javno-privatnom partnerstvu stvarno postoji e, dobri pokazat, postoje dobri pokazatelji toga da je to uspješan model pogotovo kad je e, partnerstvo fokusirano, kada imaju zajedničke ciljeve i kada se rezultati, rezultati mjere na isti način. Kada E, govorimo o novcu, znamo da je novac uvijek potreban, ali je uvijek nedovoljan u javnom sektoru. Ako postoji e, javna struktura koja kontrolira e, ostvarivanje ciljeva, onda takav model može biti definiran uspješnim. Nekad privatno javno-privatna partnerstva ne funkcioniraju, a to je kad jedna strana nema jasne načine donošenja odluka i kad su strukture prekomplicirane. Mislim dakle da postoje jako dobri modeli za javno-privatna partnerstva koji se mogu replicirati u drugim organizacijama i drugim dijelovima svijeta. Zaključno mogu reći da privatni sektor ima jako puno što može ponuditi kako bi se postigli održivi razvojni ciljevi. Mislim da i privatni sektor mora preuzeti određenu količinu rizika i mislim da imamo veliku šansu da stvari e, izvršavamo na drugačiji način uz pomoć ovakvog modela. Završavam E, time što e, želim reći da su drugi govornici dobro rekli e, u svojim izlaganjima i da trebamo postići održive razvojne ciljeve. Ja se svakako s njima slažem. Hvala. Rekao sam da ćemo čuti ljude koji će govoriti sa različitih gledišta i to je jako pozitivno. A sada možemo postaviti neka pitanja i početi raspravu. Tako da, ako se hoćete javiti za riječ, Linda Makeven, imate riječ. Hvala, zahvaljujem našim e, govornicima što su nam dali ta gledišta. Imam nekoliko pitanja. Prvo za povjerenika Mimicu. Mi shvaćamo sada da je službena razvojna pomoć samo jedan mali dio rješenja i znamo da je to dakle samo mali dio odgovora što se tiče financiranja razvoja. I također su nam rekli da ako mi u Europskoj uniji ne damo jasni stav o 0,7%, onda će se samo o tome raspravljati i nećemo prevazići tu temu i krenuti raspravljati o drugim temama o domaćim resursima, privatnom, javnom partnerstvu i tako dalje. I Jess je rekao da zapravo što će se dogoditi je ako u Addis Abebi ne postignemo pravu stvar, onda će to utjecati na tok rasprave u Yorku i onda u Parizu i u Kopenhagenu. U Kopenhagenu smo vidjeli, zapravo ja ne shvaćam, odnosno Europska unija ne želi staviti sve karte na stol, to je jasno jer je ovo proces pregovora, ali s druge strane ako ne stvorimo tu atmosferu dobre volje u Adisu, to će onda utjecati na drugu temu, jer to je sve dio istog procesa. I onda će se to sve skupa povezati. Imamo jako dobre odnose sa našim partnerima u zemljama u razvoju i mi zapravo trebamo pokazati da smo mi na njihovoj strani u Adisu kako bi onda oni na, u Parizu kad se bude govorilo o klimatskom, klimatskim promjenama bili na našoj strani. Znači unutar Europske unije je situacija financijski dosta loša i zanima me kako komisija namjerava krenuti dalje i uvjeriti vijeće da zaista treba zauzeti čvrst stav vezano za ovih 0,7%. E, Jess je govorio o odnosno možda bi Kris mogao dati odgovor jer on je nam je rekao da privatni sektor tu može nešto učiniti. Govorio je o, tom o toj filantropiji, o tom ulagač, ulagačkoj filantropiji. Da li mislite da je to E, samo e, neka vrsta dimne zavjese za koju privatni sektor koristi javna sredstva za stvari koje bi inače uložio svoje novce. Meni se uvijek čini to samo mrtvo slovo na papiru. dajte mi jedan primjer, dakle što se događa gdje imamo taj jedan projekat, gdje imamo taj kapital, e, filantropski kapital – E, još nešto provokativno za vas. Vi ste govorili o javnom i privatnom sektoru koji dijele rizika. Možda e, ovaj, privatni sektor može dijeliti korist. E, govorimo o tome da se porezna osnova mora povećati, ali dio problema je da privatni sektor ne plaća svoj dio poreza. Mi imamo taj problem u Europi. To je glavna tema razgovora u zadnje vrijeme. Dakle, kad radite u privatnom sektoru, da li to znači da vi e, ste spremni dijeliti rizike i onda, ali također dijeliti i porezni, porezno opterećenje, odnosno i profite. Hvala. Thank you very much. Uh, i the Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Grubiku. Izvolite, imate riječ Rubiku. Hvala lijepa. Mislim da ovo saslušanje ima zaista veliku prednost utoliko što u budućnosti Budućnost možemo zapravo danas već planirati i mislim da je godina razvoja koju smo obznali 2015. godinu je zaista vrijeme da se stvore strukture za budućnost. Moje pitanje se obraća predsjedniku Shell fondacije. E, stvaranje radnih mjesta u zemljama u razvoju koji ulogu ovdje igraju tradicionalna obiteljska poduzeća, kako ih se može poticati da se stvore mala i srednje strukture poduzeća kako bi se iskoristile postojeće struktura i postojeće znanje. Hvala Pedro. Zahvaljujem na ovim izlaganjima. Svi su bili jako e, zanimljivi i sva izlaganja su bila vrlo iscrpna. Ova rasprava će nas pratiti sve do sastanka u Addis Abebi. Govorit ćemo ne samo o izvješću o financiranju razvoja, nego ćemo govoriti i o temama kojih se dotakao predstavnik Eurodeka. To su tema izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza. Drago mi je što je povjerenik rekao da je važno imati porezne sustave koji će biti stabilniji i pravedniji i jasno je da je s tim povezana tema suzbijanja ilegalnih tokova novca. E, stvarno su alarmantni podaci koji smo, koje smo čuli od Eurodeka i drugih organizacija koje prikupljuju takve podatke. E, ti podaci ukazuju na to koliko ti problemi ugrožavaju uspješnost naše pomoći za razvoj. To znači da mi moramo uložiti dodatne napore kako bismo iznašli nova rješenja. Pogotovo vezano uz temu gavanja plaćanja poreza i porezne utaje. O tome ćemo trebati raspravljati i idući tjedan u sklopu seminara e, gdje ćemo sudjelovati e, svi iz ovog odbora. Ali zabrinuti smo zbog toga što smo u Europskoj godini razvoja. Imamo konferenciju u Addis Abebi, imamo konferenciju o SDG, o održivim razvojnim ciljevima, imamo jako ambiciozne ciljeve za razvoj nakon 2015. godina. Imaćemo i konferenciju o klimatskih promjenama. Ja sam također zabrinuta jer ako u Adisa Abebi ne budemo došli do konkretnih odgovora o ovim temeljnim pitanjima, će rizik da Pariz i New York e, budu ugroženi u pogledu rezultata. Mi moramo imati vodeću ulogu. Komisija u tome svakako može e, doprinijeti kako bismo imali još ambiciozniju poziciju. E, tom pogledu važno je veće sudjelovanje, veći angažman. Ne smijemo nastaviti e, ovako slabo, nego moramo se još više angažirati u budućnosti. Nadam se da ćemo nastaviti suradnju. Hvala. A sada otvaram raspravu. Želi li netko nešto reći? Pitati naše izlagače? Nije obavezno, naravno. Ja ću postaviti dva pitanja. Govorit ću nešto o ovoj e, temi e, cilju od 0,7%. Već je postavljeno pitanje je radili se o taktici ili je to nešto drugo. Moramo shvatiti da je komisija iznijela komunikaciju koju treba usvojiti vijeće. Znači komisija je tu u rukama vijeća, odnosno zemalja članica. I mi svi znamo kako je to težak proces. Ako želimo potaknuti druge partnere, da se drže svojih obveza. Koji je najbolji način da postignemo taj rezultat? Da li da to učinimo na ovaj način kako predlaže e, komisija, da podržimo taj cilj od 0,7%? Ili da Europska unija tu vodi svojim primjerom. Tako da mi onda imamo svoj vlastiti vremenski raspored i naše vlastite mehanizme praćenja kako bismo pokazali da ovaj puta mislimo ozbiljno. Dakle, to je strateško pitanje koje se tiče službene razvojne pomoći za sa Bebu. Ako želimo imati vodeću ulogu tamo, onda tu imamo taj strateški izbor. Moramo se odlučiti za jedno ili za drugo. I pa bih htio čuti povjerenika što ima za reći o tome. Kao druga konferencija u Addis Abebi bi trebala biti diplomatska konferencija gdje će se donijeti politička odluka. Mi smo svi shvatili da će tamo biti govori i dokumenti. Dokumenti postaju sve bolji i bolji. Sve su sve obuhvatniji, E, uključuju sve aspekte, ali na kraju ipak očekujemo da se donesu prave odluke. E, kada kažemo da su domaći resursi važni ili da je važno poboljšanje e, poreznog sustava i u tu svrhu moramo imati međunarodnu suradnju. Pitanje je koja politička odluka će biti donesena u sa Bebi kako bi se postigli ti ciljevi. Koja je politička odluka? Radili se samo o političkoj izjavi, deklaraciji da su porezi veoma važni, da trebamo se boriti protiv nejednakosti, koristiti domaće resurse, ovo ili ono. Radili se o političkoj odluci. Data je jedna sugestija da jedno međunarodno tijelo, međuvladino tijelo na razini Ujedinjenih naroda i da bi se onda mogla donijeti politička odluka ako se razmatra druge opcije. Jer mi znamo da Europska komisija surađuje i sa drugim zemljama. A što se tiče globalnog upravljanja, što mi zapravo predlažemo da se odluči u Addis Abebi? Hvala. Evo, ja sada dajem riječ našim izlagačima. Ko hoće se prvi javiti za riječ? Jess. Hvala. Veoma važna pitanja. Prvo ću nešto reći o e, oporezivanju, onda o financiranju. Mislim da su ova pitanja zaista ključna. Dakle, kakve odluke se mogu donijeti u Addis Abebi? Dakle, neće to biti nekakvih pravno obvezujućih dokumenata, nema tog pravnog elementa. Dakle, te odluke pokreću proces e, i onda taj proces ide dalje i zbog toga je veoma važno e, to zato što će onda zemlje moći raspravljati o tome kako da taj međunarodni porezni sustav bude e, više fer i kako da se izbjegne utaja poreza, izbjegavanje plaćanja poreza i tako dalje. To je veoma važno. Da također mogu se obvezati da će ispuniti druge ciljeve i tu je važno da to bude obvezujuće, ali ne bismo smjeli da to dominira raspravom jer ima drugih stvari gdje se mogu postići pozitivni učinci i ja zaista bih htio da zemlje članice i komisija budu proaktivniji i da daju svoje prijedloge, ali također mogu biti proaktivniji na taj način da će voditi svojim primjerom. Kada je Europska unija e, se složila da će e, imati e, izvještavanje iz pojedinim zemljama u bankovnom sustavu pa sada vidimo gdje banke drže novce i što rade s njim od zemlje do zemlje i nadamo se da će to biti glavna tema razgovora u godinama koje su pred nama i za druge sektore također. Dakle, to je to što se tiče poreza, ali mislim da međuvladin odbor je nešto što bismo trebali postići u Addis Abebi i to bi onda promijenilo prirodu same rasprave. Što se tiče međunarodnog financiranja, to mi se dosta sviđa, ali kada govorimo o rizicima, moramo napraviti razliku između makroekonomskih rizika, o kojima je govorio Kris, oni su veoma važni za zemlje u razvoju, Imamo onu knjigu o, o dužničkoj krizi od e, Reinharda i Rogofa. Do ti kriza dolazi kad dođe do krize u financijskom sektoru. I te krize u financijskom sektoru vrlo često dovode do strašnih problema u e, zemljama u razvoju, ali i u razvijenim zemljama. Vrlo često se radi o tijekovima međunarodnog kapitala. Znači ova kriza je upravo na taj način pokrenuta i puno drugih kriza je također na isti način pokrenuto i ako zemlje ne mogu e, upravljati e, tim prihod ulaskom i e, izljevom kapitala onda dolazi do velikih problema znači rizici su ogromni to je jedan od rizika drugi rizici uključuju i to znamo iz mnogo primjera strani ulagači koji mogu koristiti svoju moć i svoje veze kako bi e, dobili povoljnije porezne tretman od vlada, znači onda e, kompanije iz samih zemalja nemaju takva, takve, takve porezne olakšice i onda ne, se ne radi o lojalnoj konkurenciji i vrlo često imamo velik e, učinak e, na okoliš, primjerice kod e, vađenja nafte. I često zemlje u razvoju nemaju onakvu vrstu ulaganja koje trebaju. Oni traže strana ulaganja, ali one žele da se ulaže u neke sektore gdje se ne ulaže. Znači, makro rizici bi trebali biti glavna tema razgovora, ali mikro rizici radi se o drugoj temi. Dakle, ne slažem se s Krisom o tome da se radi o uklanjanju rizika, nego o prijenosu rizika. Dakle, prijenos rizika na javni sektor. Ili korištenje različitih načina da se subvencionira e, taj sektor. Znači, ako zemlja u razvoju se odluči za takvu razvojnu strategiju, to je dosta rizično i te razvojne banke mogu e, na neki način potaknuti privatni sektor da ulaže tamo gdje treba ulaganja biti, ali znamo da glavna privatna ulaganja su domaća ulaganja. 35% BDP-a u zemljama razvoju je e, bilo iz privatnih domaćih ulaganja, a jako malo je bilo izravnih stranih ulaganja. Nažalost, taj model trebamo, o kojem govorimo, dakle, da e, zemlje u razvoju imaju vodeću ulogu, gdje one zapravo stimuliraju sve to, o tome se ne govori. Govori se o tome kako da se koriste globalna financijska sredstva, da se e, potaknu izravna ulaganja, strana ulaganja, a to omogućava firmama iz zemalja OCD-a da zapravo na jeftin način ulažu da imaju te stimulativne mjere. E, da, ja se slažem da trebamo poticati privatna ulaganja, ali to trebamo napraviti u okviru vlasništva na nacionalnoj razini, a vrlo često se o tome uopće ne govori. Hvala. Chris West, možda bi sad ti vi htjeli, možda biste vi htjeli nešto reći i možda komentar što bismo mogli učiniti kako bismo postigli da taj privatni sektor e, ima ta e, te održive ciljeve. Evo, nadovezat ću se na ovo što je rekao Jesse vezano za rizike u privatnom sektoru. Ja sjedim tu, ja upravljam privatnim kapitalom koji je registriran kao karitativna organizacija i znači tu imamo usklađeno sa interesima javnog sektora i kako mi možemo osigurati da privatna zarada e, je samo posljedica javne koristi. Dakle, da je najvažnija e, javna korist, ali e, ja moram to izmjeriti zato što je ovo karitativna organizacija i moje uvjerenje i moje iskustvo je da kad god smo ulagali u socijalna poduzeća profitna da je tu bio puno veći učinak nego kad smo radili sa karitativnim institucijama a privatna zarada je dosta mala e, zato što ovo nije komercijalni poslovni model znači tu imamo s jedne strane privatnu zaradu, s druge strane javnu korist i morate upravljati i e, mjeriti e, taj razvojni učinak. I dakle moja preporuka bi bila da ta socijalna poduzeća su najučinkovitiji način da se dovede do socijalne promjene. I onda se minimalizira opasnost da će doći do prevelike privatne zarade. Dakle, to je razlika između uh, kapitalističke filantropije, kapitalne filantropije i obične filantropije. Uh, karitativni sektor uh, se oslanja na kratkoročno financiranje koje je ograničeno i duljinom i samo dakle se podupiru neke karitativne aktivnosti što znači da uglavnom karitativne institucije ne mogu postići neke dugoročne stvari i ne mogu e, doći do komercijalnog kapitala i drugih oblika kapitala koji bi im omogućio rast. I oni na taj način sprečavaju, odnosno umanjuju svoju mogućnost postizanja socijalnog učinka. A kod ovog venture e, charity, znači mi imamo vještine da prodajemo ono i mi nemamo to kratkoročno razmišljanje o projektima Dakle, imamo dovoljno sredstava za vođenje poslovanja, znači e, te organizacije ne trebaju stalno e, tražiti novac i onda oni mogu dugoročno razmišljati i razvijati se. Znači mi ne kupujemo e, stvari za neku karitativnu organizaciju koja onda se mora svako malo obraćati nekome i tražiti još novca. Da li mi možemo izgraditi organizacije koje će biti održive i koje će se moći odhrvati negativnim učincima kako bi mogli postići e, pozitivan učinak? Znači, tradicionalna filantropija e, je slična onome kako su radili donatori, znači financiraju se kratkoročni projekti, ali ako hoćemo imati, ako želimo podržati te održive e, ciljeve, moramo na drugi način postupati i to na ovaj način kako sam objasnio. I zadnja stvar, ja imam iskustvo iz malih e, poduzeća, ja uvijek naglašavam važnost malih i srednjih poduzeća. Kada ljudi govore o privatnom sektoru u gospodarstvima u razvoju, obično se govori o multinacionalnim kompanijama, ali ne, za mene su mala i srednja poduzeća ono što je najvažnije a to je jako nerazvijeno. U povijesnom kontekstu svi misle da je problem u sektoru, privatnom sektoru, da oni nemaju pristup kapitalu, ali glavni problem nije to da nema poduzetnika. U svakoj zemlji ima poduzetnika, nego oni trebaju podršku što se tiče poslovnih e, vještina, zatim ovaj e, kapital e, za riskiranje, i trebaju podršku tokom duljeg perioda koje će im omogućiti da rastu. I zbog toga je upravo e, taj sektor malih i srednjih poduzeća e, pokretač inovacije, otvaranja novih radnih mjesta i gospodarstva. I javni i privatni sektor moraju raditi na tome. Jer znamo zašto je to važno za javni sektor ali i privatni sektor tu može naći radnike može, naći diversifikaciju svog lanca opskrbe i tako dalje problem je kako naći poslovna rješenja za probleme koji će integrirati davanje tih vještina i tih poslovnih e, segmenata na tržištu i e, kako da planiramo za tu neku zaradu koja će omogućiti tim poduzećima da rastu a problem je taj da imamo vrlo mali broj partnera koji to mogu učiniti, a kada to učine oni to ne mogu napraviti na način koji će dovesti do financijske zarade, pa se onda vraćamo na e, situaciju gdje imamo partnere koji nešto rade samo u Africi, ali mi trebamo imati kapitalnu strukturu koja će funkcionirati ruku pod ruku sa tim filantropskim kapitalom kako bismo imali cijeli taj, e, sve te razine koje su nam potrebne i sektor malih i srednjih poduzeća veoma važan i vi ste aludirali na to, ali ono što zaista trebamo kako bismo ljude izvukli iz neformalnog sektora gdje mogu samo preživljavati do u formalni sektor gdje će plaćati i poreze. To je ono što je jako važno jer tamo onda imamo tu transparentnost. Znači e, mala i srednja poduzeća su ona, to je, to je taj neksus privatnog i javnog sektora. Thank you very much indeed. So... Zahvaljujem. A sada zatvaram ovaj dio sastanka, dajem riječ povjereniku. Zahvaljujem. E, dozvolite mi da započnem govoreći o prirodi i ciljevima komunikacije komisije. Nadam se da niste propustili jednu rečenicu u mojoj izjave kad sam rekao da komunikaciju treba pretvoriti u zaključke vijeća. To znači da imamo barem dva puta za pregovore koji stoje e, pred nama. S jedne strane prije vijeća ili za vrijeme vijeća, a drugi put uhvaća e, pregovore u New Yorku ili Addis Abebi. Stoga mi stvarno pokušavamo postići ravnotežu u našom, našoj komunikaciji kako bismo na taj način e, konkretizirali ambiciozne zaključke vijeća. moramo voditi računa o tome da će ta komunikacija biti osnova za pregovaračka stajališta i taktiku, pogotovo za strategiju u pregovorima. U ovom trenutku mi možda još nemamo konkret konkretne ili otvorene prijedloge za rješavanja pitanja kao što su možda neki očekivali od ove komunikacije. Ali svakako moramo poraditi na ovoj komunikaciji u idućim fazama pregovora s vijećem i u sklopu pregovora o strategiji za period nakon 2015. godine. Što se tiče strategije, e, moram reći da sam prilično svjestan toga i zabrinut sam zbog toga što postoji opasnost da se koncentriramo samo na ciljeve službene razvojne pomoći. Mi kao Europska unija i države članice htjeli bismo to izbjeći u svakom slučaju da ćemo doprinos izbjegavanju ovakvoga razvoja okolnosti, da se koncentriramo samo na službenu razvojnu pomoć. Jer mi imamo E, mnogo širi pristup službenoj razvojnoj pomoći, ne zato što zaostajemo u odnosu na cilj od 0,7% i pokušavamo prebaciti e, pažnju na neke druge vidove e, implementacije, nego zato što shvaćamo da je taj sveobuhvatni pristup jedini način da pomognemo realizaciji programa za razvoj u našim partnerskim državama. 0,7 je naš cilj, ali što se tiče Europske komisije, mi ćemo dati preporuku vijeću i državama članicama reći ćemo da se moramo obvezati svi zajedno na 0,7%. moramo pregovore razvijati na način da imamo dovoljno vremena za postizanje toga cilja. Moramo surađivati s drugim državama, državama u razvoju, donorima iz država u nastajanju, razvijenim zemljama, zemljama sa visokim dohodkom i općenito Komunikacija nije samo dokument u kojem se ponovno predlaže 0,7% kao cilj, nego je dokument u kojem mi preuzimamo obaveze e, za službenu razvojnu pomoć u najmanje razvijenim zemljama za period nakon 2015. godine. Prisjetimo se činjenice da sada imamo nižu razinu obaveza za takozvane nove članice Europske unije 0,33. E, Naš cilj je 0,7% za sve države članice. to je po mom sudu nikako, e, to nije nikako tehničko pitanje, nego se radi o pregovorima u sklopu proračuna. To nije pitanje da, da moramo pregovarati o doprinosu država članica europskom proračunu, nego se radi o političkoj obavezi Radi se o političkom smjeru kojim se želimo kretati u buduće u pogledu ciljeva službene razvojne pomoći. E, naš je pristup da moramo e, biti primjer. Svi ćemo morati čekati pregovore u vijeću, da znamo koji će biti rezultati, ali ja bih se htio svakako limitirati na moje viđenje i moj pristup. Vidim da biti primjer se sastoji e, od toga da se ponovno obvežemo na 0,7% i da pokušamo rokove definirati u bliskoj a ne u daljnjoj budućnosti. Ovakva obaveza, ovakvo obvezivanje e, treba obuhvaćati države sa visokom razinom dohotka. To neće biti lak cilj, ali Čak i ako rezultat e, sastanka u Addis Abebi bude da Europska unija bude privržena ciljevima službene razvojne pomoći, to će biti korak naprijed, ali će također predstavljati kraj puta financiranja za razvoj a mi ipak želimo razviti sveobuhvatni pristup svim sredstvima provedbe. Države, članice i komisija moraju biti oni koji će biti jasni i ambiciozni, konstruktivni u surađivanju u oči sastanaka u Addis Abebi i New Yorku Mislim da se trebamo dogovoriti oko kondicionalnosti ili nekondicionalnosti. Tu se radi o pristupu Europske unije za buduće razvojne ciljeve. Spremni smo na otvaranje čitavog niza drugih pitanja u Addis Abebi i u New Yorku, posebice u pogledu mobiliziranja domaćih resursa u pogledu izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje. Ne smijemo se samo izražavati lijepim riječima i e, imati samo prijedloge koji će biti dobro formulirani, nego moramo stvarno predložiti kvalitetna sredstva provedbe ovakvoga plana. Također, trebate svakako pratiti po mom sudu što će se događati u buduće u komisiji, što će ona poduzeti u vezi sa izbjegavanjem plaćanja poreza i poreznom utajom. E, već smo imali raspravu u kolegiju u vezi e, s tim temama i mislim da e, smo prionuli poslu kod pisanja domaće zadaće. Prije ili neposredno nakon sastanka u Bebi Abebi Mm, mi moramo shvatiti da ne možemo od drugih tražiti nešto što mi nismo proveli kod kuće. Postoje konkretni prijedlozi za provedbu ili kroz međuvladin e, panel na visokoj razini ili kroz neku drugu metodologiju. To će sve biti dio našeg doprinosa e, približavanja sastanku u Addis Abebi. Znamo koji je pristup država članica i upravo zato obećajem da ću zajedno s ostalim kolegama iz komisije učiniti sve što je u mojoj moći kako bi taj sveobuhvatni pristup bio prihvatljiv svima kako bi bio zajednički europski pristup u predstojećim pregovorima. Posebice u programu za razvoj nakon 2015. godine. Ova je komunikacija vrlo ambiciozna, mnogo ambicioznija u odnosu na prijedloge otvorene radne skupine i sedamnaest ciljeva. Ne želim e, biti stjeran u kut kad se govori o procjeni razine ambicije. Pa bilo koji konkretni prilog e, doprinos Europske unije razvoju programa sa služb, sa održivim razvojnim ciljevima e, smatram pozitivnim. To bi se sve trebalo pretvoriti u globalni program koji će se baviti glavnim potrebama za razvoj i glavnim potrebama za partnerstvom koje svi primjećujemo. Ta, ti su elementi potrebni kako bismo postigli razvojne ciljeve i kako bismo ih proveli u praksi. Hvala. Povjereniče, hvala što ste danas bili s nama i što ste nam dali ova objašnjenja. Zajedno ćemo surađivati sljedećih tjedana kako bismo pripremili stajalište Europske unije i siguran sam da će Europski parlament dati potporu vašim nastojanjima da Europska unija ima vodeću ulogu u ovom procesu. Zahvaljujem našim gostima. Ova je rasprava bila vrlo zanimljiva i korisna. Sada imamo drugi dio našeg sastanka. E, započet ćemo odmah sa tim drugim dijelom. Ovime zaključujem e, prethodni dio sastanka i zahvaljujem panelistima.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 No, imamo mogućnost, e, imamo priliku čuti što će nam reći naša dva druga gosta. E, izlagači iz UNDP-a će nam također nešto reći o različitim zemljama i njihovim stavovima e, pred e, konferenciju Adisa Bebi e, Zahvaljujem gospođi Hurley na tome. Te ću e, bez puno duljenja dati prvo riječ Gail Hurley. Već sam predstavio naše goste pa ne moram sada to više činiti. Dakle, Gospođo Hrle, koliko sam shvatila, vi ste u samoj žiži tog e, procesa, pa ćete nam moći dati nekoliko informacija o pripremama za konferenciju u Addis Evo dajem vam riječ. E, hvala e, i zahvaljujem se i odboru što me pozvao da vam se obratim. Kako ćemo platiti za e, ovaj plan rada nakon 2015. E, to je pitanje od milijun dolara e, ili bilijard, bilijun dolar bilijardu dolara, kao što bi rekao moj sin, gazilijardu dolara. Ne znam koliko nula ima ta brojka, ali sigurno puna. Dakle, ta vizija kad jednog dana ju dobijemo nakon e, onog samita u, u rujnu o održivim razvojnim ciljevima, siguran sam da će, siguran sam ta svota biti povelika. Da, se, da ponovim ono što su rekli prethodni govornici, a to je da je veoma važan ishod konferencije o Addis Abebi, jer uspješan ishod će poslati snažnu poruku, odnosno signal podrške e, SDG-u i također će e, najaviti mogućnost e, uspjeha i na Pariškoj konferenciji. Ova konferencija o Adisa Bebi nije baš visoko na dnevnom redu mnogih vlada. U Davosu nedavno se razgovaralo o tome, ali konferencija o adisa Bebi vidjelo se da poslovni sektor malo zna o tome no, e, to je veoma važno, važno za Europsku uniju, dakle da bude nazočna na najvišoj razini u Adisa Bebi, tako da molim vas da radite s nama kako bi se e, pojačala svijest o važnosti te konferencije o SDG-u. moram reći da sam zaista u povlaštenom položaju zato što sam e, bila uključena u taj proces pregovora i na formalnoj i na neformalnoj razini u Yorku sa zemljama i UNDP je e, jedan od dionika kojima je upravo i cilj, e, odnosno uloga da osnaži Addis Abebu zajedno sa drugim međunarodnim organizacijama i mi moramo dati podršku su predsjedateljima e, iz Norveške s Tolbertom i e, Dakle, ako hoćete lobirati, e, možete slobodno lobirati kod mene. Danas bih rekla nešto o dvije teme. Prvo je kako mi vidimo tu raspravu, mi u UNDP-u, koji je naš stav, naše gledište, što mislimo da bi trebalo biti u tom dokumentu što bi moglo dovesti do pipljivih rezultata. I kao drugo, budući da naš kolega iz Etiopije nije mogao biti ovdje danas s nama, da vam nešto kažem o političkim e, stavovima različitih zemalja i skupina zemalja u tom procesu pregovora gdje postoji konsenzus i gdje su potencijalne prepreke. Neću zauzimati ja stav, e, nego samo ću vam iznositi te informacije da vidite kako se te stvari razvijaju. Dakle, što se tiče UNDP-a, kako mi gledamo na te stvari? Prije nego što odgovorim na to pitanje, mislim da možemo prvo napraviti jedan mali rezime toga kakve su trenutno, kakva je trenutno situacija nakon Montereja. E, taj dokument se smatrao veoma važnim dokumentom e, za nacionalne razvojne ciljeve. Dakle, strategija je bila ovakva. Dakle, zemlje u razvoju su trebale povećati mobilizaciju domaćih resursa i smanjiti korupciju. Trebali su poticati um, privatno ulaganje i dakle tamo gdje je bilo rupa njih je trebalo popuniti međunarodnom pomoći. Znači tu su bile problem dugova, problem pristupa e, zdravstvenoj njezi, lijekovima i tako dalje. To je sve svima poznato. A UNDP e, mi možemo reći dakle da i dalje taj narativ preovladava, ali on je sve manje relevantan i on ne može odgovoriti na izazove koje postavlja ovaj naš plan za period nakon 2015. S jedne strane dakle vidimo da svijet e, je puno e, raznoliki i kompleksni što se tiče situacije vezano za razvoj i mogućnosti razvoja. S druge strane zahtjevi e, tih naših ciljeva za nakon 2015 su drukčiji od onih koje smo definirali u nacionalnim razvojnim ciljevima. Znači imamo istovremeno e, te klasične probleme razvojne kao što su glad, siromaštvo, nešto što smo naslijedili iz prošlosti, ali tu imamo i druge probleme kao što je ekološko pogoršanje, promjena klime i znamo da na tom području da je veoma važno da vlade djeluju, ali individualno, ali i kolektivno, jer ovo drugo će biti puno učinkovitije. Ovaj novi plan za period nakon 2015. nam pokazuje kako su isprepleteni eh, isprepletene sudbine nacija i pojedinaca i SDG eh, zapravo govore o eh, napretku ne samo pojedinih zemalja nego na međunarodnoj razini. Dakle, kako mi E, razmatramo kako mi gledamo na ovaj problem financiranja razvoja dakle pomoć se više ne gleda e, kao na nešto čime se krpaju rupe gdje vlade zemalja u razvoju ne mogu uskočiti ili ne može uskočiti privatni sektor jer SDG-ovi su zapravo strategija gospodarskog razvoja za koju se odlučuju pojedine zemlje oni dakle definiraju održive ciljeve svog razvoja. Pomoć je i dalje važna i važna je posebno za ove najranjivije, najsiromašnije zemlje, najnerazvijenije zemlje, e, zemlje koje su krhke također im može imati ulogu katalizatora u zemljama srednjeg, e, srednje razine dohotka ako se pametno koriste. Znači konferencija o Adisa Bebi će omogućiti da se osnaži e, odlučnost obaveza koje je preuzela međunarodna zajednica. Također tu možemo vidjeti kako možemo bolje e, ciljano koristiti to korištenje. I također cijeli niz problema e, koje treba financirati se iz javnog sektora je sve veći. Ovaj plan za nakon 2015 će zahtijevati sredstva prilagodbe klimatskim promjenama, zarazne bolesni, znan, znanost, nova tehnologija, inovacija, istraživanje, gospodarska transformacija, ako želimo stvarno ispuniti te ciljeve. Dakle, moramo razmišljati kako možemo osigurati dovoljno sredstava za sva ta područja na način koji neće dovesti u opasnost, odnosno ugroziti službenu razvojnu pomoć. Jasno je da javna sredstva neće moći postići sve to, neovisno o tome da li su iz domaćih ili međunarodnih sredstava. Dakle, sredstva, preostala sredstva moraju doći od e, domaćinstava, poslovnog svijeta, e, privatnog sektora. Dakle, u e, realnom sektoru i financijskom sektoru također moramo postići da to ide ka ciljevima održivog razvoja koje smo mi definirali filantropija i socijalna odgovornost e, korporativna su nešto što treba pozdraviti i tu je bilo dosta zanimljivih inovacija, danas smo čuli o tome, ali to je nedovoljno i UNDP e, kaže da e, promjene e, regulative na nacionalnoj i međunarodnoj razini treba provesti kako bi se osigurala stimulacija za privatno financiranje tih naših ciljeva održivog razvoja. I možda, možda može djelovati da je to nešto što je očito u Europskoj uniji. Vidimo da Imamo svijet koji je na rubu kaosa, pandemiju, klimatske promjene, sukobe i svi ti rizici su veoma skupi i ne možemo razmišljati o financiranju razvoja samo u stabilnim vremenima. Moramo razmotriti kako to možemo činiti u ovim problematičnim trenucima znači da e, to financiranje razvoja e, mora uzeti u obzir sve te rizike. Naš je stav e, da sada imamo mogućnost razviti jedan sofisticiraniji okvir koji će uzeti u obzir tu ranjivost i to sve na neki način inkorporirati. Javno zdravstvo, održiva infrastruktura, održivi, odnosno obnovljivi izvori energije će e, biti način da se suočimo sa tim problemima i e, isplatit će se u budućnosti. Dakle, u svjetlu ove konferencije u Adisa Bebi, e, mi bismo htjeli da se u dokumentu na neki način to odrazi, znači taj integrirani pristup postizanju tih ciljeva. To ne znači da je jedan izvor financiranja važniji od drugog, nego svi izvori financiranja su veoma važni i komplementarni. A sada ću nešto reći kratko o pregovorima u Njujorku što se tiče financiranja razvoja i evo samo da vam kažem nešto o tim e, glavnim e, stvarima koje su različite zemlje na što su ukazale u Njujorku i neke, neke prijedloge da podijelim s vama. Kao prvo, pitanje mm, razvojne pomoći je i dalje veoma važna tema i svi se slažu da je to i dalje važno i ne može se to zamijeniti privatnim e, financiranjem, ali tu također e, postoje razlike u mišljenju. Primjerice, mnoge zemlje u razvoju su skeptične prema programima koji e, miješaju e, privatna sredstva i sredstva e, pomoći e, kako bi se povećala količina novca koja je na raspolaganju jer smatraju da se tu neke može otvara prostor za muljanje i zemlje u razvoju posebno male otočne zemlje njih brine kompleksna arhitektura financiranja e, klimatskih promjena odnosno borbe protiv klimatskih promjena oni nisu sigurni da će e, doći do tih sredstava posebno one zemlje koje su posebno osjetljive na klimatske promjene u budućnosti kriteriji za dodjelu e, pomoći su također bili tema razgovora u Njurku. Posebno je li e, dohodak po glavi stanovnika kriteriji, pravi kriteriji e, za dodjelu pomoći, posebno iz javnih sredstava. I ako nije, koji drugi kriteriji se mogu koristiti kod preraspodjele pomoći, sredstava iz pomoći. Bilo je dosta interesantnih e, rasprava o međunarodnoj poreznoj suradnji i financijskim tijekovima novca to je nešto što posebno su pokrenule zemlje u podsaharskom e, pojasu, najmanje razvijene zemlje, to je veoma važno za njih. Jedna od stvari je da li nedavno postignut napredak na planu međunarodne porezne suradnje na e, OECD-u i G20, da li je to dovoljno ili bi to pitanje međunarodno porezno bi trebalo na neki način uključiti i druge. Mnoge afričke zemlje naglašavaju važnost e, transfera tehnologije, e, uključujući i patente, e, lojalnu konkurenciju kod u međunarodnoj trgovini, kod inovacija i dalje. Također mislim da svi priznaju da je potrebno imati e, snažan mehanizam praćenja kako bi se utvrdilo e, kako će biti uspješan e, rad nakon ovog dokumenta iz Addis Abebe. Znači da se prati na koji način se ispunjavaju obveze. Također imamo i financiranje u okviru UNDS-e Neke zemlje bi htjele imati e, ambicioznije i snažnije tijelo koje će imati snažniju statistički kapacitet, e, koji će obrađivati više podataka i tako dalje. Tu se također raspravljalo i o Monterejskom konsenzusu, a druge zemlje su e, više bile za rješenje koje nudi e, Međunarodni odbor stručnjaka. Ovi nacrti na kojima sada radimo su strukturirani dakle, na mobilizaciju e, domaćih e, resursa, privatno financiranje domaće i međunarodno, međunarodno javno financiranje, onda imamo još jedno poglavlje o tehnologiji i inovaciji i imamo jedan dio o FSD-u. Evo tu ću sada prestati, ja sam samo stvarno ukazala na najosnovnije stvari. Jer financiranje razvoja je zaista jedna ogromna tema i tu se raspravlja o različitim stvarima, o dugu, o monetarnom sustavu, o, o različitim oblicima suradnje i ako hoćete možem, mogu kasnije to prokomentirati. E, na kraju ipak bih htjela e, pozitivno nešto reći. Mi imamo svi odgovornost da konferencija o Addis Abebe bude uspješna jer to bi mogao biti taj prijelomni trenutak sličan Montereju i e, sad ovi problemi koji su pred nama nam čine da mi vidimo, da mi to gledamo kao na nešto što je puno teže, ali sada imamo i vještine nove i novu tehnologiju koju nismo imali u prošlosti pa se možemo nositi sa tim novim problemima. Neki, neke odluke će sasvim sigurno biti teške, ali mislim da ako na odgovarajući način riješimo problem financiranja razvoja, da ćemo onda postići veliki uspjeh. Hvala, ovo je bilo vrlo korisno. Kao što sam vam rekao, Gail je u samoj žiži priprema za konferenciju Adisa Bebi i ona je pokazala da je to zaista tako. Tako da smo sada čuli e, nešto o gledištu UNDP-a, a sada ćemo nastaviti imamo još jednog govornika iz obitelji un gospodin Zanko je direktor e, ulaganja i poduzetništva iz UNCTAD-a. riječ. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani članovi odbora, dame i gospodo. Velika mi je čast što sam danas ovdje kao predstavnik UNCTAD-a kako bih dao naš doprinos vašem razmišljanju i vašoj pripremi na tu veliku konferenciju. UNCTAD je dio procesa u New Yorku i naša je uloga u ovom trenutku da damo e, važan doprinos formulaciji ishoda triju konferencija, to je financiranje za razvoj, E, konferencije o SDG-u i o klimatskim promjenama. U našem odjelu, odjel kojeg ja vodim, mi pripremamo, odnosno pripremili smo prošle godine izvješće o akcijskom planu za financiranje ciljeva e, održivog razvoja. Moja prezentacija danas usredotočena je na dva aspekta. Kao prvo, e, kvantitativno gledano koliko je potrebno za financiranje održivog razvoja. Vrlo konkretno. A kao drugo, govorit ću o tome kako se koncentrirati na doprinos privatnog sektora. Prvo ću govoriti o E, globalnom, financiranju globalnog razvoja koji se sastoji od mnogih e, subjekata koji daju svoj doprinos. Mislim da na ovom grafikonu jasno vidite kako imate ima razne subjekte, razne igrače koji e, daju i koriste sredstva. Htio bih reći da financiranje za razvoj nije samo obično financiranje i korištenje novca. Ovdje se radi o mobiliziranju resursa kao prvo, kao drugo radi se o transformaciji tih resursa u kapital i razvijanju sektora. I treće, kad napokon imate novac, njega treba pretvoriti u ulaganja u ključne sektore i mi moramo maksimalizirati e, dobar učinak i minimizirati rizike. Kolega je govorio o rizicima, Jesse pogotovo, a Chris je govorio o mogućnostima. Međutim, mi ovdje trebamo definirati čitav niz e, akcija, moramo imati akcijski plan koji će nam omogućiti mobilizaciju sredstava i usmjeravanje tih sredstava prema infrastrukturi, e, vodnom sektoru i drugim sektorima održivog razvoja. Moramo osigurati da ćemo e, maksimalizirati učinak i minimizirati risk, rizike. Postoji velika potreba za ulaganjima. Učinili smo procjenu u potreba za, ulaganja, za ulaganjima u državama u razvoju od 2015. do 2030. godine. Ukupna svota bit će od 3,9 eh, milijardi eh, dolara, a u cijelom svijetu 5 do 7 eh, bilijuna. Od tih 3,9 bilijuna vidimo da će financiranje biti 1,4 bilijuna i to nas dovodi do 2,5 bilijuna za države u razvoju za svaku godinu. Vidimo da postoji veliki jaz, a javni sektor ne može ispuniti tu funkciju. Zato trebamo privatni sektor i investicije koje iz njega dolaze. Znamo da je javno ulaganje ključno, ali privatno ulaganje je e, svakako neophodno kako bi se popunio taj jaz. Analizirali smo razne sektore kako bismo shvatili gdje su potrebna ulaganja E, koji sektor treba više e, privatnih sredstava, a koji sektor možda treba više javnih sredstava. Ovo je tablica koja prikazuje naše rezultate, neću ući sada u detalje, ali bit svega je to što imamo neke sektore kao što je infrastruktura, sigurnost hrane, Dakle, u takvim sektorima vidimo da postoji veća potreba za ulaganjima iz privatnog sektora. A što se tiče obrazovanja i zdravstva, trebamo više e, ulaganja općenito. Financijski resursi koji postoji su sljedeći. Imamo veliki rezervar E, financijskih sredstava koji postoje u svijetu. E, međutim, imovina koja postoji ne može se uvijek uložiti. Samo 5% ukupne imovine koja postoji u svijetu e, ulaže se u održive razvojne ciljeve ali nije jednostavno privući samo 5% ili 5 do 10% posto takve financijske imovine. Znamo da u mnogim nerazvijenim zemljama to je vrlo teško. Postoje veliki izazovi u državama sa niskim dohotkom. Posebice vidimo da u tim državama postoji jako mali povrat na investiciju i investitori percipiraju visoki rizik. Nedostaje domaći kapacitet upravljanja velikim projektima za sektore koji su vezani uz države razvojne ciljeve. Dakle, općenito nedostatak kapaciteta je problem. Ali tu je i problem nedostatka iskustva posebice u zajednici ulagača. Nedostaju projekti koji su spremni za e, ulagače i za postizanje održivih razvojnih ciljeva. Postoji potreba za transformacijskim djelovanjem. Moramo ulaganja privući u sektor SDG-a. Moramo transformacijsko djelovanje provesti kako bismo osigurali da ćemo imati pozitivan učinak i minimizirati rizike u tom području. Zato smo se odlučili na šest e, smjerova djelovanja za ulaganje u održivi e, razvoj e, to smo pokušali prevesti u indikatore koji će biti navedeni u dokumentima o ciljevima održivog razvoja. Kao prvo trebamo novu generaciju strategije, strategija za promociju. Na nacionalnoj razini trenutno vidimo da u gotovo svim državama postoje agencije za promociju, ali oni promoviraju investiciju radi investicije. Ono što nedostaje kao prvo, nedostaje sposobnost da se pripreme projekti koji su već spremni za provođenje, a tiču se SDG sektora. Postoji nedostatak strategije za e, promoviranje projekata u tom području. Dakle, agencije koje se bave e, promocijom moraju se više zalagati u području SDG-a i moraju e, se bolje fokusirati, moraju povećati svoju ekspertizu. Na, e, u međunarodnom investiranju znamo da postoji multilateralni trgovinski sustav ali postoji i MMF, ali ne postoji e, treći sustav koji je bio predviđen u povelji iz Havane 90, 1947. Međutim, budući da nemamo multilateralni režim, imamo investiciju koja je e, se tiče e, ugovora koji su potpisani e, prije mnogo godina na razini država. E, radi se o situaciji koja je prilično fragmentirana i e, znamo da imamo čak 300 ugovora o ulaganju, ali u njima nećemo pronaći nijedan element održivog razvoja, jer se svi fokusiraju na zaštitu investicije i promociji e, investicije. Zato treba uzeti u obzir dimenziju održivog razvoja Također nije dobar balans između obveza investitora i države. Zato je potrebna nova generacija investicijskih ugovora kako bismo imali e, bolje, bolja međunarodna investicijska pravila. E, drugo, to je drugo što moramo učiniti kroz konferenciju o razvoju i dokumente o SDG-u. Još nešto što moramo učiniti jest osigurati da imamo novo usmjerenje u e, potporama ulaganjima. E, imamo 120 država koje smo proanalizirali u tom pogledu i otkrili smo da e, one daju poticaje vanjskim ulagačima i domaćim tvrtkama s ciljem da e, ojačaju lokalnu konkurentnost i privuku ulagače. Ali kakvu vrstu ulaganja će time privući? E, jer mi trebamo ovdje e, ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje, u zdravstvo, u vodni sektor, ispravnost hrane i tako dalje. Dakle mi moramo Eh, eh, zaboraviti na postojeće eh, šeme investicija koje postaje u drugim državama i koncentrirati se na održive razvojne ciljeve i na sektore u kojima su oni od primarne važnosti. Moramo naći tvrtke koje žele investirati u SDG sektor i to prije e, početka e, samog projekta. Jako je važno, osim toga, da se novi sustav jamstva preorijentira, a tu je e, to bilo važno zbog domaćeg investicijskog sektora. Mi znamo da u državama u razvoju gospodarstva su slaba i postoji problem e, ekonomije razmjera. Ako želimo privući velike infrastrukturne ulagače, moramo promijeniti e, profil e, države, moramo pokušati privući investicije koje će toj državi pomoći. Moramo se zalagati za regionalne klastere koji će e, dati e, dodatnu vrijednost lokalnim lancima u državama u razvoju koji imaju manje tržište i slabiju konkurentnost u privlačenju e, sredstava ulagača industrializirane regije i države mogle bi svakako u tome pomoći. Što se tiče e, našeg djelovanja, ono se koncentrira na partnerstvu. U mnogim državama u razvoju imate agencije za promociju. Možemo li biti partneri takvih agencija iz Europske unije sa možemo li ih spojiti sa drugim agencijama i stvoriti partnerstvo kako bi se više ulagalo u sektor SDG-a. Multinacionalne kompanije moraju se spojiti sa e, bankama i moramo imati e, partnerstvo koje će omogućiti investicije u projekte SDG-a i na taj način imat ćemo najbolji učinak na razvoj. Ovih, ovi primjeri pokazuju da je potrebno preorijentirati financijsko tržište. Financijsko tržište ima veliki protok kapitala, ali gotovo ništa od toga ne ide u SDG, zato što nedostaje ekspertiza, nedostaju informacije, ali nedostaju i poticaje. Moramo prestrukturirati financijsko tržište i ponovno uvesti poticaje za financijske menadžere kako bismo ih ohrabrili na to da uzmu u obzir sektor održivih razvojnih ciljeva. E, trenutno se poslovni svijet mijenja, mijenja se mentalitet. Ako danas pogledate e, program studiranja u najvažnijim sveučilištima E, koji podučavaju ekonomske predmete, vidjet ćete da e, se podučava e, uzimanje u obzir razine dohotka, veličine tržišta i lokacija koje omogućavaju najbolji povrat na investiciju. I zato se poslovna zajednica formira na taj način. Ali mi moramo obrazovati novu generaciju poslovnih ljudi koji će gledati na mogućnost poslovanja u e, siromašnim zemljama ima više načina vođenja poslovanja, a nove generacije moramo skrbiti vještinama vođenja poslovanja u zemljama u razvoju. Dakle, treba promijeniti program studiranja na sveučilištima. Mislim da nemam više vremena, također moram otići u zračnu luku uskoro, pa ću sada zaključiti. Htio sam vam samo dati nekoliko e, poticajnih ideja kako biste shvatili e, kakve transformacije mi trebamo u našem društvu kako bismo postigli održive razvojne ciljeve i kako bismo napredovali na tom puti na razuman način. Zahvaljujem na pažnji. Hvala lijepa. Hvala. Ovo je bilo veoma korisno. I sada dajem riječ e, publici. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa, govoreno je i istaknuto je ovdje da se gospodarska pomoć, e, za njega je potreban i druga strana i isto tako i partner s druge strane i vlastita odgovornost. Međutim, to nije baš u suglasu sa realnošću. Ako pogledamo treći svijet, Afriku, moramo utvrditi i vidjeti da tisuće projekata mm, primjerice od e, najjednostavnijih izgradnjih škola koje se nalaze na papiru, nema nastavnog kadra, možda imamo čak i zgradu u tom slučaju, ali nema nastavnog kadra, nema liječnika u izgrađenim bolnicama, nema lijekova e, u tom sustavu. Dakle, sve ovi primjeri koji su zapravo e, lokalne vlasti bile se opredijelile za projekte ili za izgradnju cesta, infrastrukture, izgradnje bila je zapravo obećano da će oni e, sudjelovati u tom projektu na način da će zaposliti liječnike, kadrove i sve to skupa je zapravo ostalo prazno imamo lijep naziv, imamo lijepo ovaj, tablu na kojoj piše financirala Europska unija, međutim to je stanje koje zaista postaje zabrinjavajuće, stoga se postavlja pitanje da li doista ima smisla da i dalje ove projekte financiramo i to projekte iz kojih iz iskustva znamo da kasnije E, imamo samo hrpu instalacije praznih zgrada zbog toga što te vlade lokalne nisu preuzele svoj dio odgovornosti i nisu e, opskrbili sredstvima da se tamo može odvijati aktivnosti koji smisa onda postoji da se financiraju novi projekti i potpuno otvorene, ću kazati, projekti koji zaista u stvarnosti e, podspješuju korupciju, jer uvijek se ta izgradnja dodjeljuje nekom, a to nije slučajnost, koja je uvijek nekako povezan ili ima veze u vladi, ili ima veze u nekim e, vladinim strukturama. Znači, mi financiramo strukture koje u konačnici nakon godinu dana stoje prazne, E, koje se zapravo otvaraju svečano sa crvenim zrcama, koje se predaju djeci, čine se prekrasne slike, fotografije. Spektakl se tu odigrava i organizira liječnici koji jednom dođu na uslikavanje, na fotografiranje, a onda ih se premješta u drugu bolnicu e, koju je financirala E, Europska e, unija ili druga međunarodna institucija, zaista se postavlja pitanje da li financirati dalje projekte sa vladama i u kooperaciji sa vladima koje ne preuzimaju svoj dio odgovornosti, što znači da zahtjevamo sve ono što je započeto, neka se dovrši, ali prije nego što se dodijele e, nova financijska sredstva, želimo da postojeći objekti funkcioniraju i budu Linda, pa evo, zanima me ovo ulaganju, zanimala me ova vaša ideja da trebamo se pobrinuti da zemlje u razvoju dobiju više od ulaganja u svoje zemlje. Kod gospodarskog razvoja je uobičajeno da e, lokalne vlasti uvijek nešto dobiju od tih nekih e, razvojnih projekata, ali ono što šokira je kada vidimo da ulaganja zemalja u našim, sa našeg kontinenta u e, zemljama u razvoju ne poštuju ista ona pravila koja bi poštovala, morala poštovati na našem kontinentu, posebno što se tiče ekologije. Primjerice, ako zatvorite neki pogon, ta kompanija nema nikakvu obvezu da e, na odgovarajući način to zbrine. Znači, moramo podržavati zemlje da u procesu pregovora sa ulagačima, kako pregovarati sa ulagačima, dakle e, planiranje tih profita, da li to uopće postoji u drugim zemljama? Vi ste govorili o ulaganjima u Africi, u nekim e, zemljama razvoja, razvoju. E, kako vi gledate na ovu sigurnosnu krizu i učinak na ulaganje i povjerenje zato što e, nismo razgovarali o tome do sad e, živimo u jednom teškom sigurnosnom momentu i komisija je jučer rekla da bez sigurnosti nema razvoja imamo opasnost od Boko Harama ekstremističke skupine koje namjerno e, provode aktivnosti kojima je svrha destabilizacija. Znači, govorimo o obuci novih e, poslovnih e, vođa koji će ulagati u siromašne zemlje, ali što je sa stabilnošću tim zemljama? Hvala. Da, izvolite. Molim vas da se predstavite. James Papalomis iz eh, glavnog tajništva. Imam pitanje za mm, Jamesa Zana. Govorili ste o eh, tom multilateralnom predsjedanu za taj režim ulaganja mm, na osnovu onoga što radi Svjetska trgovinska organizacija MMOF, a mm, na osnovu toga eh, što vidimo da je tu došlo do usporavanja i e, toga da e, imamo tu globalnu e, krizu sigurnosti. Mislite li da postoji apetit da još jedna multilalna institucija se tu pojavi i kako bismo mogli postići da i se i drugi dijelovi međunarodne zajednice pridruže, znači izvan Europske unije, zemlje kao što su SAD i tako dalje. Hvala i ja imam također nekoliko pitanja. Prvo pitanje odnosi se na narativ, znači trebamo novi narativ. Naravno, suočavamo se s novim e, izazovima, no je li to isto neka vrsta izlike? Sada govorimo da je službena razvojna pomoć nije tako važna. Je li to isto zato što je teško postići sporazum oko e, ciljeva za službenu pomoć? Dakle, radi se o nekim izlikama možda. Naravno, e, domaći resursi, borba protiv e, utaje poreza, to je već bilo na dnevnom redu prije nekoliko godina. Drugo pitanje odnosi se na pripremnu fazu za Addis Abebu. Što možemo očekivati? Političke odluke. Primjerice, James Zan je spomenuo potrebu za novom orijentacijom za ulagačke stimulanse. Možemo li očekivati u bliskoj budućnosti novu orijentaciju tih e, stimulacija za ulaganje jer radi se o instrumentu koji e, kojem je svrha da se pobrine da je e, ulaganje održivo i da je u skladu sa održivim razvojnim ciljevima. Što se tiče poreza, možemo li očekivati političku odluku o međunarodnoj poreznoj suradnji u Adisa Bebi? koja je tako za 21 i e, pitanje za gel uloga Europske unije. Koja bi bila vaša preporuka? Što vi očekujete od Europske unije? Što vi mislite da bi trebao biti naš e, doprinos e, ako se uzme u obzir cijelo to raspoloženje koje vlada u okviru tog pripremnog procesa kada o tome se razmišlja. Dakle, što vi očekujete od Europske unije? Dakle, što bi moglo biti, koji bi mogao biti naš koristan doprinos toj pripremnoj fazi, možda James prvi? Hvala predsjedavajući. Kao prvo nekoliko komentara o pomoći i učinkovitosti pomoći i učinku. Ono što je puno važnije je održivost projekata pomoći. Mislim da problem je ukorijenjen u tri e, uzroka. Kao prvo ta vrsta projekata pomoći je zapravo rasparčana, znači ne radi se o paketu pomoći, ne razmišlja se o paketu pomoći za taj sektor ili regiju ili zemlju. I također nemamo e, studije o e, izvedivosti prije nego što krenemo sa tim projektima i također imamo i treći problem dobro upravljanje, upravljanje projektima i također u samoj zemlji, dakle na lokalnoj razini i način da se to riješi je također e, iznesen u našem e, izvješću. Dakle, mi potičemo ulaganje u sektore koji su dio SDG-a, znači na razini politike trebamo razviti indikatore koji će nam omogućiti da razvijemo instrumente za praćenje da vidimo što je što je zapravo taj projekt eh, koji je povezan sa održivim razvojem. I veoma je važno imati indikatore, odnosno rezultata, uspješnosti, imati mehanizme za to i mobilizirati civilno društvo i druge dionike koji će pratiti sve te projekte. Mi imamo pakete za financijsko tržište, Imamo inicijativu e, održivo e, tržište dionicama, burza, održiva burza. I svrha svega toga je da se osnaži koordinacija između različitih agencija. Jedan važan aspekt toga je da u našem izvješću mi govorimo o nekom konzorciju, nekoj vrsti konzorciji, dakle tehnička suradnja, konzorciji e, koji tehnički pomaže, znači sve te banke koje u tome sudjeluju, te multilateralne organizacije koje se usredotočuju na taj element e, izvedivosti i održivosti tih e, projekata. Dakle, imamo taj jedan konzorci više agencija. Evo, nadam se da će to u nekoj mjeri e, riješiti taj problem. No što se tiče ulaganja, i sigurnosti. Sigurnost je zaista velik problem. Ja to vidim kao problem što je bilo prije, kokoš ili jaje. Ako nemate sigurnosti, nema ulaganja, ali bez ulaganja je teško postići trajni mir. Dakle, mir i ulaganja, razvoj, to je sve povezano. To je veoma teško. Mislim da u tom smislu bi e, donatorski odbor se trebao usredotočiti na ono što mi E, zovemo zemlje koje su izašle iz sukoba kako bi to promicanje ulaganja također e, išlo ka uspostavi tog trajnog mira. No mislim da ulagači e, neće htjeti ulagati na nesigurna područja. Nažalost je takva situacija. Što se tiče ovog multilateralnog okvira za ulaganja, možda trebam tu malo razjasniti jednu stvar. Mi tu se ne zalažemo za multilateralni okvir za ulaganje u ovom momentu, jer kao što ste sami ukazali u ovom momentu za to još nema apetita. Ono što mi, za što se mi zalažemo, ako nema takvog multilateralnog okvira, postoji režim za međunarodno ulaganje gdje imamo dvije tisuće i ne znam koliko tih ugovora, većina njih je potpisana prije 20 godina, 30 godina ili 10 godina. Oni su izgrađeni na starom modelu koji je zapravo definiran 70. E, i 80. prošlog e, stoljeća koji nemaju taj element održivosti. To je stara paradigma, a ne ova nova paradigma održivog razvoja tih novih strategija razvoja i zato trebamo to reformirati napraviti reformu postojećeg režima kako bismo ga modernizirali i kako bi postigli da ti novi ugovori, recimo sada se pregovara o 40 e, takvih ugovora, 90 zemalja je uključeno u taj proces. Znamo da svaki Svakih dva tjedna se potpisuje drugi e, ugovor o ulaganju. To ne vidite takav, e, tempo drugdje. Znači ti novi ugovori moraju e, služiti ispunjenju tih održivih razvojnih e, ciljeva. E, mi se zalažemo za tu reformu i postoji široki konsenzus da je ta reforma potrebna. E, u Ženevi će se okupiti preko, ljudi iz preko sto zemalja koji će govoriti o toj reformi. Mislim da ste također spomenuli i te stimulanse da li će zemlje to prihvatiti tu imamo dvije e, staze po kojima idemo dakle nadamo se da će to ući u konačni dokument ove konferencije o financiranju razvoja i također da će to biti e, odraženo u dokumentu koji je rezultat ove radne skupine koja govori o SDG-u Također imamo naš mandat e, kao i OECD i kao Svjetska banka. Mi imamo mandat, mi e, podržavamo zemlje u razvoju i pomažemo im da dođu do ulaganja. Pomažemo pojedinim zemljama kako bi oni preformulirali svoje e, sustave stimulacija ulaganja kako bi to išlo više u cilju njihovog razvoja. Hvala Gail, evo završit ćemo s tobom. Da, odgovornost zaključivanja rasprave je veoma teška, ali pitanja su bila izvanredna. Hvala vam na njima. Možda samo nekoliko riječi o ovom prvom pitanju vezano za učinkovitost pomoći i tisuće primjera projekata koji nisu uspjeli. Da, naravno ima ih. Bez ikakvog pitanja je tako. I, e, i kod kuće e, ti projekti koji se financiraju iz javnog novca često propadaju ne samo u inozemstvu ali imamo desetine primjera gdje su ti projekti odličan uspjeh postigli i e, pozitivan učinak imali na ljude i njihovo, društvo. Znači, moramo vidjeti kako e, i zašto neke stvari uspijevaju i mislim da je postignut ogroman napredak što se tiče učinkovitosti. Sada imamo snažnju orijentaciju na rezultate, na vlasništvo, na odgovornost e, prema e, lokalnim e, prioritetima, dakle da donatori ne definiraju te prioritete nego lokalne zajednice, ciklus projekta cijeli, izgradnja lokalnih institucija, tu Europska unija ima ogromno iskustvo, znači postignut je ogroman napredak. I Nadam se da će dokumenti iz Adisa Bebe još dodatno osnažiti taj napredak koji je postignut. Jedan od problema koji smo, s kojim smo se suočavali u ovom periodu pokušavanja postignuća SDG-a je e, iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva. Ljudi su se koncentrirali na te najkrhkije države i upravo tamo je najveći problem učinkovitost pomoći. Znači to je jedno veoma veliko pitanje. I moramo zajedno raditi i surađivati i to dugoročno kako bi se pobrinuli da neke zemlje e, ne trpe. Ovaj novi narativ je li to samo izlika zato što e, postoji ta nevoljkost da se ljudi obvežu na konkretne ciljeve i brojke. Znači, ovaj konačni dokument iz New Yorka je pokazao kako su neke zemlje u razvoju naglasile važnost javnog financiranja javnih sredstava, a s druge strane mnoge zemlje u razvoju hoće da se radi upravo suprotno, dakle da se govori o važnosti privatnog financiranja. Za mnoge zemlje u razvoju oni naglašavaju centralnost javnih resursa, domaćih i vanjskih, ali to je važan indikator gdje su prioriteti, dakle na lokalnoj razini, ali i na međunarodnoj razini. Mnoge zemlje u razvoju s druge strane, odnosno razvijene zemlje, naglašavaju da je privatni sektor, dinamični privatni sektor pokretač gospodarskog razvoja i otvaranja novih radnih mjesta. I tu je važno vidjeti kako možemo spojiti ta dva izvora financiranja kako bismo imali više sredstava s kojima možemo učiniti više. Te napetosti definitivno postoje i taj pristup za koji smo se mi odlučivali je da naglasimo da svi izvori financiranja su važni i imaju svoju ulogu javni, e, privatni, domaći, međunarodni i da e, svaki izvor financiranja ima svoje karakteristike, neki su e, bolje prilagođeni nekim zemljama ili nekim programima, svakako treba uspostaviti tu ravnotežu. I konačno što možemo očekivati, ah, uloga Europske unije. Što možemo očekivati od Europske unije? Mi smo razradili, napravili smo jedan e, dokument sa našim gledištem, mi iz UNDP-a, mogu vam ga pokazati kasnije, tu su neke sugestije sa stanovišta e, UNDP-a, dakle koja područja su važna i u financiranju tog našeg plana za period nakon 2015. Dakle, imamo e, veoma važan naglasak, odnosno snažan naglasak je stavljen na e, kvalitetu i kvantitetu pomoći. Moramo bolje ciljano koristiti pomoć. I jedna od sugestija koju smo mi imali vezano za e, to bolje ciljanje je dakle da ne koristimo kriterij e, samo dohodka po glavi stanovnika za raspodjelu pomoći, nego i da koristimo druge indikatore uz taj, kao što su primjerice ranjivost e, na e, šokove, klimatske promjene, kada se odlučuje o tipovima programa koji će se financirati, onda zaduženost zemlje, pristup um, drugim izvorima eksternog financiranja, da vidimo jednu holističku sliku financijskog stanja zemlje i onda na osnovu toga možemo odlučiti kako možemo bolje raspodijeliti pomoć. Financiranje um, problema koje su uzrokovane klimatskim promjenama, to je veoma važno. U nedavnom izvješću glavnog tajnika UN-a on je predložio da se stvori jedan tehnički odbor koji će razmotriti odnos između službene pomoći i klimatskih promjena. Mislim da što vlade trebaju učiniti kada se smanje sredstva kako bi se osiguralo više privatnih, odnosno sredstava iz privatnog sektora, kakve mjere e, mogu e, države, vlade poduzeti, kao što su na primjer emisije CO2 i drugih stakleničkih plinova, različiti oblici izvještavanja, i izmjene poreznog zakonodavstva. Mislim da sve to ima veoma važnu ulogu. Što se tiče duga, nisam to spomenula u svojoj prezentaciji. Jesse je naglasio to. To je jedno e, vrlo problematično pitanje i neću sada ulaziti u pro i kontra e, tih različitih mehanizama za restrukturiranje dugova, ali u neke zemlje u razvoju su isključene iz one inicijative za teško zadužene zemlje u razvoju i ta inicijativa je bila veoma važna zato što je omogućila tim nekim veoma siromašnim i jako zaduženim zemljama da se izvuku iz toga. Neke zemlje nisu mogle sudjelovati u tome kao što su neke E, male otočne zemlje koje imaju visoku zaduženost i moramo vidjeti što smo naučili iz prethodnih e, inicijativa i kako možemo pomoći zemljama koje se sada bore u zemljama u razvoju sa, tim, sa tom zaduženošću. Dakle, to je jedna dugoročnija stvar da vidimo kako možemo e, omogućiti im da oni ipak na neki način uspiju izaći iz tog začaranog kruga zaduženosti. Hvala lijepa. Htio bih se zahvaliti našim panelistima, Gail, Gail Early i svim ostalim panelistima, uključujući Jamesa, Jamesa Zana. E, mi smo svi čuli što su oni rekli. Nadam se da se slažete sa mnom da smo imali jako zanimljivu korisnu raspravu. Potrebno je jako partnerstvo, a to znači da imamo dijalog jer nema partnerstva bez dijaloga. Ovaj dijalog provodimo unutar europskih institucija, ali i zajedno s međunarodnim organizacijama, nevladinim organizacijama zato što želimo dati vlastiti doprinos tom procesu i želimo imati uspješnu konferenciju u Addis Abebi. Siguran sam da će Europski parlament dodati nešto pritiska kako bi Europska unija uspjela dati kvalitetan doprinos konferenciji u Addis Abebi. Znamo da je to veliki izazov a kako bismo bili e, u skladu s našim vrijednostima, siguran sam da ćemo taj cilj postići. Zahvaljujem kolegama, zahvaljujem i prevoditeljima i ovime zaključujem ovaj sastanak. Hvala.